Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Poštovani kolege i kolegice, lijepo vas molim da zauzmete mjesto da započnemo sa sastankom odbora Envis. pred nas je prilično zgusnut program. Prva točka dnevnog reda. Ja bih predložio da mjere za zaštitu bilja odnosno izvješće o tome. E, da tu točku dnevnog reda zamijenimo sa točkom dnevnog reda 13 vezano u okviru farmakovigilancije. To bismo trebali povezati sa lijekovima. Dakle, želio bih da e, ta točka dnevnog reda bude prije farmakovigilancije, očito se nitko ne protivi, onda ćemo tako e, nastaviti. Točka danog reda e, broj dva. Svi jezici su e, na raspolaganju osim estonskog i malteškog. Također vas moram upozoriti da se održava tjedan Mind Art u Europskom parlamentu i danas na večer se organizira jedna manifestacija između 7 i 8 sati. Povjerenik će očiti. Bruno Borg i litavski ministar zdravstva također i, i gospodin Tulin iz Organizacije za zdravstvo. Dakle, u sedam sati započinje manifestacija EP e skupina organizira manifestaciju. E, kolege Parvanova će biti moderatori. Ne vidim gdje se održava skup. Nadam se da će nas o tome izvijestiti tijekom današnjeg sastanka. Nakon toga imamo skupinu, e, mora se izvijestiti da imamo skupinu posjetitelja iz Ujedinjene kraljevine. Doduše još ih ne vidim. Dolaze iz parlamenta za energiju i promjene u okolišu. U 16.30 minuta će nam se priključiti. Također vas informiram da e, imamo i drugi trijalog je pred nama vezano uz prijedlog EBS-a, kolegice e, Reperi. 15. studenog u 15.30 će se održati taj drugi trijalog. Onda imamo procjenu učinka na okoliš također zakonodavni postupak. Kolega Sanoni obrađuje tu temu 5.11. I nakon toga e, imamo također e, motorna vozila u izvješću gospodina Pockija. treći trijalog će se na tu temu održati. A svi kolege iz predsjedništva E, moraju biti nazočni ili njihovi zamjenici. Dakle, vidite da sljedeći tjedan i sljedeći mjesec imamo prilično zgusnut program. Imaćemo jedan sastanak vezan, u, uz temu automobili e, predsjedništvo vijeća, u okviru predsjedništva vijeća razgovarat ćemo što će se dogoditi sa tim zakonodavnim aktima vezanim uz klinička ispitivanja i automobili i emisije CO2. Prvi trijalog će se održati 6.11., a drugi trijalog 13.11. Trijalog vezan uz F plinove, drugi trijalog će se održati 4.11. od 19 do 22 sata. Dakle, vidite i jako zahtjevan program vezan uz trijaloge i i tijekom sljedećih jedana mjeseci se on neće smanjivati. Točka dnevnog reda 3 usvajanje zapisnika e, od 29. do 30. svibnja. Nikakvih prigovora nisam zaprimio, dakle taj zapisnik je usvojen. I sada onda ćemo odmah započeti sa točkom dnevnog reda broj 4. Razmjena mišljenja sa gospodinom Gidom Rasijem, izvršnim direktorom EME, e, Agencije za, Europske agencije za lijekove, svi razgovori sa njim su vrlo informativni i on je naša kontakt osoba iz Korepera i uvijek nas izvješćuje e, o novostima vezanim uz područje energetike. Nepristano s njim razmjerujemo gledišta i u ovom e, sazivu smo e, mnogo zakonodavnih akata usvojili i zaključili E, direktiva o medicinskim uređajima također je bila razmatrana, koja je bila vrlo kontroverzna. E, gospodin Rot Berenda je bio izvjestitelj, gospođa Berenda. I što se ti... Sve te teme će biti na dnevnom redu ovog tjedna. Također, rasterećenje proračuna, davanje u vezi proračuna je nešto što nas sve intenzivno zaokuplja. Nadamo se da će ove godine taj razgovor e, se voditi konstruktivnije, da ćemo razgovarati jedni sa drugima, a ne mimo jedni drugih, da ćemo e, primijeniti e, prikladnu dozu diplomacije. Također, u prvom u prvoj polovici ove godine e, smo govorili o radu EME. EMA e e je bila vrlo produktivna, mi smo ju posjetili, bili smo u Londonu u prvom polugodištu ove godine, o tome ćemo danas razgovarati, a prije no što dam riječ gospodinu Gidu Rasiju, najavit ću ga još jednom, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala članovi odbora što ste mi dali ovu priliku da danas razmenim gledišta s vama. Ovaj sastanak slijedi nakon posjete koju je spomenuo predsjednik, posjete oslanstva odbora u veljači ove godine našoj agenciji. Duboko cijenimo vrijeme koje ste nam posvetili. Nadam se da je to i vama bilo korisno i plodonosno. Nadovezujući se na taj sastanak, danas bi se želio prvenstveno usredotočiti na preustroj EME, e. razlog, razloge tog preustroja i kako ja smatram da će nova organizacija pokušati pronaći odgovore na mnoge izazove i zabrinutosti koje dijelimo i mi i vi i na posljedku kako će sve to doprinijeti dobrobiti zdravlja i ljudi i životinja. Prvi fokus se tiče učinkovitosti. obzirom da naša institucija i na nacionalnoj i na europskoj razini se trudi napraviti što je mogu, što više moguće toga u smislu e, dobrobiti životinja i ljudi kako bismo e, što je moguće bolje upravljali resursima to je nešto što poštujemo i mi želimo poštivati, ali to je nešto što se i zahtjeva od nas, jer se pred nepristano nove zadaće koje nadilaze farmakovigilanciju i provedbu farmakovigilancije, što je već samo po sebi prečno zahtjevno. Sve više i više će javnost očekivati e, duži i učinkoviti globalni lanac opskrbe. E, događaju se pogreške na razini proizvodnje i to ne samo u Europskoj uniji, već zapravo mnogo više izvan Europske unije. Nažalost, ti problemi se odražavaju i na nove proizvode i na poznate starije proizvode. Ovakav razvoj lanca opskrbe se odražava na razvoj europske mreže e, medicinske, e, medicinskih kapaciteta, u prvenstveno smislu distribucije i proizvodnje i u Europi i, i globalno. EMA već surađuje, surađuje sa ravnateljima agencija za lijekove sa našim dakle, međunarodnim partnerima kako bismo e, ojačali e, te kapacitete i kompetencije i nadležnosti kako bismo bili pripravni za sve izazove. Od Europe se neprestano očekuje sve više i više i stoga moramo biti sustavno organizirani u našem pristupu kako bismo mogli osigurati osposobljavanje, usavršavanje, ažurirane informacije, ažurirane podatke, e, povezanost i suradnju globalnost sa svim e, europskim e, nadzornim tijelima. Trenutno preustrojavamo našu organizaciju shodno tome. Imat ćemo odio za nadzor i naravno istovremeno odbor za farmako, odio za farmakovigilanciju imamo tehnologiju za oko do 60 procesa i očekujemo da ćemo u tim postupkom osloboditi mnoge resurse, i ljudske resurse i financijske resurse. Dakle, restrukturiranje se sastoji od tih 60 e, postupaka i očekujemo mnoge koriste od toga. Dva odjela su uspostavljena kako bi davali podršku sedam odbora kako bismo osigurali dosljednost i konzistentnost svim e, odborima tijekom čitavog trajanja E, lijekova i kako bi se pružila podrška kvaliteti mišljenja odbora od kojih se traži dostava mišljenja i kako bi oni mogli e, podnijeti najbolje moguće dokaze. Moj drugi fokus se odnosi na drugu fazu naše organizacije, što je pod utjecajem potrebe da ojačamo našu suradnju sa partnerima i svim dionicima općenito. E, procesi koje preustrojavamo uključuju izravno suradnju sa stručnjacima, predstavnicima industrije. Dakle, mislim da EMA postaje središnje čvorište za prikupljanje i obradu podataka i mi razumijemo da je naša e, baza podataka se ustrojavala u vremenskom okviru od 20 godina i, i nepristano se e, prilagođavala različitim potrebama u različitim razdobljama. Ono što je potrebno danas je omogućiti brzi pristup našim podacima, što je od presudne važnosti za više od 3000 stručnjaka i e, predstavnika koji rabe našu bazu podataka kao osnovu za donošenje odloka i također za naše dionike su vrlo bitne nove funkcije, posebice u području primjene farmakovigilancije, ali i izvan toga kako bismo im omogućili e, pristup koji je prilagođen korisnicima i kako bismo ih rasteretili od e, mnogih e, zahtjeva i zadaća koje moraju ispunjavati u svakodnevnom poslovanju. U tom smislu smo preuzeli na sebe veliki izazov. Ušli smo u veliko ulaganje E, želimo preustrojiti kompletnu arhitekturu e, naših podataka. Naravno, želimo pritom zadržati kontinuitet poslovanja od, od oko dvadesetak baza podataka. Sada ih preustrojavamo na temelju četiri stupova, e, podaci o proizvodima, referencima i sl. Dakle, to će postati najbitniji izvor podataka na području medicine koje će se moći pretraživati, kojeg će moći koristiti svi. Svi će moći e, zadobiti pristup na prikladno razini ishodno ovlaštenjima. Također novo e-upravljanje se ustrojilo kako bismo ostvarili najvišu moguću razinu integracije na temelju e, mreže koje imamo. Imamo 28 različitih sustava koje moramo umrežiti i, i u njih integrirati sve podatke u operativnom smislu. Prvi krug pročišćavanja podataka će se završiti krajem ove godine. Vezano uz najbitniji prvi e, najbitniji stup od 4% stupa vezan uz substance, tvari, a farmakovigilancija će biti dostupna u drugoj polovici 2014. U tu svrhu smo ustrojili novi odio za dionike koji će se baviti dionicima i novi odio koji će biti isključivo posvećen integraciji podataka interno i eksterno i upravljanju svim podacima koji će se stvarati u novoj organizaciji. Kao što sam rekao, Sigurnost je vrlo visoko na našem popisu prioriteta, no razumijemo da pristup i e, dostupnost lijekova pacijentima postoje sve važnija tema. To je nešto što moramo omogućiti u svrhu javnog zdravstva i zato je naš prvi fokus poticanje inovacija. kako bismo e, pronašli odgovor na potrebe medicinske struke i anmeta. Unmeta. Dakle, znate da je istraživanje vrlo složen postupak e, koji se sastoji od mnogih različitih modela, takozvanih e, prodajnih hitova lijekova do tijela koja su zadužena za plaćanje, mnogi zahtjevi se moraju ispunjavati, e, post prodajna pitanja u smislu učinkovitosti i djelotvornosti u tom procesu istraživanja, što znači da je potrebno uključiti okruženje koje se neprestano mijenja. U tom smislu EMA je u potrazi za novim modelom prijelaznim modelom koji će na bolji način procijeniti omjer koristi i dobiti, a uz zadržavanje iste razine sigurnosti. Mislim da će to biti moguće samo ako uključimo sve dionike, e, stručnjake, pacijente, akademsku zajednicu, uplatitelje, širu javnost, i moramo unutar mreže pronaći najbolju moguću novu ekspertizu koja je sukladna sa svim komercijalnim interesima u smislu tržišnog natjecanja. U tu svrhu smo ustrojili jedan novi odio za istraživanje i razvoj. E, naziv je, ja sam sam po sebi. Dakle, taj odio mora pružati, e, ima zadaću pružanje znanstvenih savjeta, regulatorne pomoći malim i srednjim poduzetnicima, akademskoj zajednici, e, svim gospodarskim subjektima takozvani spin-off koji imaju ograničenu ograničen regulatorni utjecaj. Također mora ustrojiti okruženje za zajedničke pothvate u suradnji sa uplatiteljima kako bi se mogli odobriti e, paralelni procesi za razliku od sukcesivnih procesa. E, to je srž koncepta, sve na jednom mjestu. E, mi želimo poticati ulaganja u Europi kako bismo osigurali bolje učinkovitije lijekove i za zdravlje životinja i ljudi. To su glavne sastavnice naše nove strukture. Naravno mogu nastaviti svoje izlaganje, ali mislim da to nije potrebno. No, naravno da ću vrlo rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Sada bih zaključio još jednom time što ću odati priznanje članovima ovog odbora koji, na povjerenju koji ste nam ukazali, ne dovodeći u pitanje ishode ovog prijedloga. Mislim da je vrlo bitno pružiti podršku mojim kolegama u obliku vašeg povjerenja. Također dopustite mi da kažem da je ovo posljednji puta u okviru ovog saziva ovog e, parlamenta da imam prigodu javno zahvaliti jednoj osobi, to je Dagmar Obenet. koja je bila osobni kontakt ovog odbora i za EMU, no neovisno tome ona nam je uvijek pružala mnoge korisne savjete, podršku, konstruktivnu kritiku upozoravala nas je na vrijeme i sve u svemu pomagala je Emi i mreži. Hvala Dagmar. Također bih želio zahvaliti tajništvu odbora na tom što smo omogućili nepristani pritok informacija. Imati je sugrotenu. Također bih želio zahvaliti i svim članovima odbora na njihovom ohrabrivanju i povjerenju. Hvala. Najljepša hvala Gido na ovako lijepim riječima i na prezentaciji, i izlaganju. Imamo ovdje još dva predstavnika upravnog odbora EME profesor Giuseppe Listico i Sreo Đalema. Oboje su se javili za riječ. Izvolite. Kao prvo, dozvolite mi da zahvalim Guidu Raziju i svim zastupnicima Europskog parlamenta, zato jer unatoč poteškoćama koje sada doživljavamo i teškim gospodarskim vremenima, uprava EME je doista dobra. Jer, znate, ova interakcija između sedam različitih odbora je sjajna, jer u prošlosti svaki odbor je radio za sebe, a sada postoji koordinacija, postoji usklađivanje, postoji sinergija između ovih različitih odbora što donosi također izuzetne rezultate. No, želim izraziti i hvalu Françoise, koja je bila na neki način majka zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima. I također moram zahvaliti i upravnom odboru EME, e, zato jer je prihvatio moj prijedlog. Drugim riječima, konačno će se izmijeniti smjernice za Alzheimerovu bolest, zato jer do sada klinička ispitivanja za Alzheimera, to je problem od ogromne važnosti za Europski parlament, za pacijente, za njihove obitelji, za europsku javnost. Dakle, do sada smo proveli deset godina trošeći vrijeme i novaca nemamo novih lijekova, zato jer su smjernice bile pogrešne. Ne možete preokrenuti simptomatologiju Alzheimera kada su već milijarde neurona mrtve. Zato sam predložio, a Ema je prihvatila, da se klinička ispitivanja provode na početku pojave simptoma Alzheimera, odnosno kada se pojave tek blagi kognitivni nedostaci. I uz pomoć postupaka EME, e, dakle, želimo ubrzati cijelo ispitivanje jer inače to se neće nikad dovršiti. Ako budemo imali dugotrane ispitivanja, nećemo uspjeti zato jer postoji i potreba za novim naprednim načinima liječenja. Dakle, postupak prilagođenog izdavanja dozvola koji razmatramo je potreban. Trebamo ubrzati cijeli postupak. Također i američka FDA je to prihvatila i mi u Europi trebamo biti u korak s vremenima. Dakle, Sljedeće što želim reći je, a to je zadatak koji će pripasti sljedećem sazivu, ja možda neću biti ni ovdje, no nikad se ne zna o životu, no u svakom slučaju smatram da ponovno trebamo razmotriti važnost odbora za napredno liječenje, zato jer su oni do sada mnogo e, toga razmatrali, ali malo su dali rezultata. Dakle, onatoč golemim sredstvima koja su potrebna, trebamo ipak razmisliti o novom zakonskom aktu koji će omogućiti stručnjacima da ostanu u odboru CHMPA. Tako da mislim da je to doista potrebno i također da je to nešto što će potaći i ohrabriti naš rad. Evo, hvala vam još jednom. Hvala lijepo. Sada gospodin Lema ima riječ. Hvala što ste mi dali ovu mogućnost da kažem nekoliko riječi o našoj suradnji, odnosno suradnji između upravnog odbora i mojeg osoblja. Gospodin Rasi je već e, spomenuo unutarnje preustrojavanje EME, što je važan aspekt, a drugi važan aspekt u ovoj raspravi je sukob interesa. Mislim da trebamo jasno urediti pitanje sukoba interesa. No dopustite mi nekoliko riječi koje će možda na neki način uputiti kritiku. Ja dolazim iz akademskih krugova i kada razmatram pitanje sukoba interesa i način na koji se to, o tome raspravlja o, u, u upravnom odboru, postoji opasnost od toga ako institucija ili organizacija prima sredstva od svojih klijenata. Dakle, ja smatram da je to doista nejasna definicija ako se tako primjeni, a budući da dolazim iz sveučilišnih e, krugova, ne mogu procijeniti radi li se tu o e, cijeloj farmaceutskoj industriji, o pojedinim fakultetima ili o sveučilištima. Ako je to slučaj, onda osoba iz akademskih e, krugova ne može surađivati sa EMOM ako neki kolega recimo u nekom, na nekom fakultetu dobiva neka sredstva, neku stipendiju, onda mislim da je to nemoguće u svjetlu ove definicije. Mislim da je to vrlo ozbiljno pitanje što treba svakako razmotriti i treba pojasniti. Podržavam činjenicu da se bavimo pitanjem sukoba interesa, ali mislim da ovo treba ponovno procijeniti, kao što sam spomenuo. Drugo pitanje, što je također i veliko pitanje na raspravi upravnog odbora, je rasprava o o naplati, o naplati usluga i kako to utječe na našu mrežu. Naravno da su nam tu potrebne jasne definicije i također jasna podjela odgovornosti, no upravni odbor u svojim raspravama spomenuo da je e, i da je pitanje odgovornosti treba biti uključeno u odgovornosti upravnog odbora, uključeno u raspravu o naknadama. Ne želim razgovarati ovdje o nadležnostima vijeća ili Europskog parlamenta, ali trebamo razmotriti kako možemo podijeliti razne odgovornosti i nadležnosti kako bismo doista riješili problem uređenja naknada i pristupi između institucija i nacionalnih nadležnih tijela. Hvala vam. Hvala lijepo gospodine Lemar. Sada smo ulazimo u popis govornika. Naša koordinatorica prvo, Margareta i Ala Zusa. Izvolite. Jesi me nekoga previdio? Kolegica Jana Kudak. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kada ću, ko se sve javio za riječ, sigurno sam da će Fransa spomenuti neka pitanja kao i druge kolege, tako da se ja neću sada osvrtati na sve. Kao prvo dozvolite mi da zahvalim Guidu Raziju, ne samo na njegovim ljubaznim riječima, nego i na njegovom izlaganju. Moram priznati da cijenim način koji polako mijenjate način rada EME. Od sam vjerovala da se možemo ponositi ovom agencijom koja je jedna od najboljih u Europi, a možda čak i šire. No, u svakom slučaju postoji potreba za određenim promjenama i kao što ste vi spomenuli, uvijek, kako ste to točno rekli, dakle, da uvijek uvažavate konstruktivnu kritiku. To je bilo lijepo rečeno. Hvala Marina. Ja možda nisam uvijek e, u prošlosti upućivala konstruktivne kritike, no ipak e, proces preostoja je svakako potreban agenciji i to je znak svima da u vrijeme rezanja sredstava se nastoji povećati svoju učinkovitost, a na to ću se vratiti kasnije, iako se moram možda malo usprotiviti predstavnicima Europskog parlamenta, Europskog parlamenta a ne nacionalnim predstavnicima u odboru EME. samo želim to pojasniti profesoru Remero. Dakle, mislim da ova agencija koja je u međuvremenu značajno narasla i povećala svoj utjecaj u svijetu treba razmatrati vrlo pažljivo resurse na raspolaganju i njima pažljivo upravljati i mislim kad bi se zemlje članice tako postupale onda bismo i daleko napredovali. Kada je riječ o naknadama i pristavama, dozvolite mi nekoliko riječi o uspješnosti EME. E. Tu imamo i kolege koji su nadležni za preseljenje u novu zgradu sa novim prostorom koji im odgovara i znam da će se pouzdanost teme povezati sa um, funkcionalnim radom baza podataka kojima ima raspolaže. Dakle, ako razmotrimo pitanje baza podataka i interneta EMA, nije baš u prošlosti bila primjer učinkovitosti i djelotvornosti. Ja doista ne znam što se u prošlosti prije nego što ste vi poslali izvršni direktor učinilo s novcem. No u svakom slučaju došli smo do ove točke i trebamo osigurati da svaka baza podataka ne samo o kliničkim ispitivanjima nego i o farmakovigilanciji bude što prije funkcionalna. Dakle, nadam se da ćete nam dati podatke o raznim rokovima koje ste se zadali u tom smislu. No, mm, Alda Susa će se vjerojatno vam vratiti na pitanje prema kobilance. No, zapravo liječnici, pacijenti i svi ostali su jasno zainteresirani za pristup bazama podataka. Budući da gospođa McLean eh, nije još ovdje zbog eh, toga što E, kasni na putovanju, da se vratimo na pitanje farmakovigilance, a to je možda i u nekoj mjeri povezano sa naknadama, možda ćemo imati povećanje upućivanja i, i pitanja farmakovigilance za proizvode koji su već na tržištu. Dakle, možda ćete htjeti malo prokomentirati koja su vaša očekivanja ovdje i što će to značiti za vas. I dozvolite mi ovdje jedan osobni komentar. Dobro je uvijek se podsjećati, a i to ponavljati našim građanima, da lijekovi služe da bi im pomogli i da bi ih liječili. Ali nema 100% sigurnog lijeka, kao što niti ne postoji 100% sigurna kemijska tvar ništa nije bez nuspojava i ako danas razvijemo nešto dobro i učinkovito, ne možemo reći da deset godina kasnije nećemo utvrditi neki problem. Trebamo imati to na umu, naravno da je napredak znanosti koristan, e, ali ne može predvidjeti ono što će se dogoditi za deset godina. Drago mi je da ste spomenuli s jedne strane inovaciju, a s druge strane medicinske potrebe, zato jer to nisu uvijek dvije strane iste medalje. Dakle, mm, medicinske potrebe se u svakom slučaju razlikuju od inovacija. No, da se vratim na pitanje naknada i na ono što je gospodin Lemar spomenuo da upravni odbor želi odlučivati o tome. Upravni odbor treba prihvatiti i proračun i zakonodavstvo i vi kao predstavnik zakonodavnog tijela Europskog parlamenta trebali biste to i podržati. Dakle, ne možete odlučivati o tome. Dakle, tu je odgovor jednostavno ne. Upravni odbor može jednostavno uzeti ono što mu se nudi ne može odlučivati. Sad da se vratimo na pitanje je li regulatorna mreža za lijekove dodana vrijednost? Pa ona može biti dodana vrijednost ako svatko preuzme svoju odgovornost. Ako nacionalne agencije samo koriste Europsku agenciju kada im to odgovara, i u e, slučaju nacionalnog postupka izdavanja dozvola ne preuzimaju odgovornost, onda smatram da nacionalna tijela trebaju mnogo toga naučiti. No, ono što je doista važno pitanje jest je li ta tijela rade svoj posao. Ako je odgovor sljedeći, odnosno svaki puta kada se izdaje nova dozvola ili kada imamo postupak e, farmakovigilancije i kada imamo izvjestitelja iz određene zemlje članice, dakle ako taj izvjestitelj odrađuje taj posao ozbiljno i daje najbolje rezultate u iskoristivom obliku, onda mu skidam kapu. A ako tajništvo EME s druge strane treba odraditi sav posao i prijevod, onda tu postoji neki nedostatak. I osim toga, ako ta ista zemlja članica smatra da može refinancirati proračunske potrebe putem europskog proračuna, onda moram reći ne na to, ne mogu prihvatiti to i želim da kolege to razumiju. Da, s jedne strane Europa reže sredstva za EMU kao i za sve ostale agencije i za osoblje na razine od 5%, kao što je to i obaveza za sve ostale osoblje Europske unije, što e, se ne odnosi na sve zemlje članice. A s druge strane, zemlje članice daju svojim nacionalnim agencijama sredstva iz proračuna putem izvjestitelja. To je sada način na koji se radi, ja to ne podržavam. Ako nacionalna agencija e, radi dobar posao i ako je isplativa, onda nacionalna, e, nacionalna država, zemlja članica treba financirati. Ako to ne može, onda je tu nešto pogrešno. Ne možete se oslanjati na izvjestitelje i na taj način zatvarati rupe u proračunu. I sada mreža agencija snažno zagovara pod vodstvom nekih manjih ili čak većih zemalja članica. Odnosno, ako oni smatraju da je sada trenutak da se govori o novcu umjesto o kvaliteti ili o novcu umjesto o kakvoći nacionalnih dozvola i da su umjesto da se govori o odgovornosti u pitanju farmakovigilance, e onda je tu nešto pogrešno. Nešto naopako. Ja želim jasno i glasno reći da će nacionalna agencija primati plaću za onaj posao koji odrade. Dakle, u zakonodavstvu trebamo jasno reći da izvjestitelji također trebaju odraditi posao za koji ih se plaća. I ako bismo rekli suprotno, onda bismo zauzeli određeno stajalište, zato jer EMA raspolaže novcem i eh, ona zapravo plaća ponuđača usluga, a to je nacionalna agencija. Dakle, ne smijemo tu stvoriti jaz ili neku neko takmičenje između nacionalnih tijela i EME što neće koristiti europskoj razini ja bih tu bila jako oprezna u vezi sa zakonodavstvom od, e, o naknadama i tu sam čula također i jasne izjave od drugih zemlja, zemalja članica. Hvala lijepo. E, gospodin Melanesa, nakon toga Margarete Afkun. Doista mi je drago što ovdje vidim svoje zdrave prijatelje kao što je tu profesor Giuseppe Istiko s kojima sam surađivala, ali želim izraziti jednu zabrinutost. Pitam se do koje mjere zakoni koje donosimo se mogu ispravno provoditi, a EMA je nadležna za njihovu provedbu. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kada je riječ o farmakovigilanciji, kako funkcionira novi odbor e, i koji su najsloženiji i najteži problemi kada je riječ o provedbi zakona? Hvala lijepo, Margareta Augun. Hvala i zahvaljujem kolegi Guidu Raziju što je došao na sastanak odbora. Hvala na izlaganju. Imam dva komentara. Kao što je spomenuo profesor Lemer, prvo pitanje tiče se sukoba interesa. Mislim da smo ponekad gotovo histerični kod sprečavanja sukoba interesa. Imamo veliku količinu novca koji je u opticaju i vidjeli smo što se događa i ako uistinu želimo zadobiti povjerenje građana, ako želimo biti vjerodostojni u njihovim očima, onda oni koji donose odluke o lijekovima ne mogu biti ni u kakvom sukobu interesa. To su objektivni kriteriji. U odboru za predstavke, gdje također radim, u nekoliko navrata smo tražili da imamo nove propise koji bi uredili odnose među europskim institucijama, uključujući i EMU. Dakle, da imamo neke propise o dobrom upravljanju koje bi isto tako razjasnili i pitanja sukoba interesa. Mi u Danskoj imamo neke vrlo loše primjere E, samo ću spomenuti jedan. U e, Grčkoj se uopće ne prodaju generički lijekovi. Možete li pogoditi zašto? Grčka koja ima toliko gospodarskih problema, problema sa mitom i slično, E, jednostavno mi ne možemo dopustiti e, takve pojave ovdje. E, htjela sam samo naglasiti da moramo biti oprezni kod takvih pitanja i isto tako moramo pronaći stručnjake koji nemaju veze s farmaceutskom industrijom. Naravno da je to moguće, to ostalom isto tako moraju učiniti i u EFSI. E, I sada jedno pitanje koje se tiče transparentnosti. Evo, danski novinari su saznali za vaš dolazak ovdje, gospodine Razi, i već nas zovu iz Danske i pitaju imali ikakvih novosti vezano uz provedbu pravila koja ste uveli nakon slučaja koji smo imali sa ombudsmanom. Kada je Nordijski institut predao predstavku ombudsmanu. Tu se tražilo da transparentnost ide na ruku pacijentima, ne farmaceutskoj industriji. Nakon toga je ombudsman obradio tu predstavku, a i vi ste i na tome smo vam bili vrlo zahvalni. Nakon toga je slijedio sudski postupak, dvije farmaceutske tvrtke su pokrenule taj postupak i to je bilo pomalo šokantno jer je sve ono što je ombudsman učinio nekako palo u vodu i uredba o pristupu podacima Europske unije, palo vodu i tako dalje. I mene su pitali kod kuće mogu li dobiti odgovor o tome koliko dugo ćemo odgađati vašu novu praksu o tome da interes pacijenata i javnosti mora biti iznad interesa farmaceutske industrije. Dakle, to su sve lijekovi koji imaju patente i pitanje je zašto zapravo ne idemo u smjeru pune transparentnosti. Mislim da tu moramo biti vrlo odlučni. Ja se nadam da ćete mi danas moći reći da je ostvaren napredak i da nećemo morati čekati na to još dvije do tri godine. Posebno nakon e, glasovanja o tri uredbe ovdje u parlamentu. Imali smo e, o medicinskim proizvodima, kliničkim ispitivanjima i propise koji se tiču e, diagnostičkih e, instrumenta. Mislim da bi to stvarno bio veliki pomak u području e, i u smjeru većeg povjerenja javnosti u rad evropskih institucija. Hvala lijepo. Halja Susa. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih se također htjela zahvaliti ravnatelju EME, gospodinu Rasiju, na dolasku. Hvala vam na izlaganju o preustroju i novom radu u EMI. Što se tiče mog kluba zastupnika i mene osobno, dakle ja dolazim iz kluba zastupnika Ujedinjene Evropske ljevice, mi smo se od početka protivili toj ideji da treba smanjiti upravne troškove za 5% i da je to nešto što treba primijeniti u svim institucijama. Isto tako smo imali bitno ambiciozni prijedlog e, u vezi sa proračunskim sredstvima. Naravno, to je trebalo utjecati i na ukupni iznos u MFF-u kao i na proračun za 2014. godinu. Htjela bih reći da osobno nisam odgovorna za to što je donesena odluka da se primjene rezovi u proračunskim sredstvima kojima raspolaže agencija. Mi u Portugalu kažemo da se ne može napraviti kajgana ako se pritom ne razbiju jaja. Dakle, kako uopće primijeniti tu uštedu od 5%? Da, mogu se optimizirati resursi, naravno neki rezovi su neizbježni. Moram reći da mi se sviđa način na koji ste predstavili bazu podataka. Mislim da je to jedno vrlo ključno pitanje. Spomenuli ste da će pristup bazi podataka biti olakšan i to nam je iznimno važno. E, mi smo svi svjesni koju važnost e, ima baza podataka prije svega za potencijalne pacijente, znanstvenike i zdravstvene djelatnike. Dakle, ta poboljšanja bi trebala povećati dostupnost baze podataka. I mislim da je to izvrsna ideja. Pa vam na tome čestitam. Međutim, ipak imam jedno pitanje. Što se tiče rezova, e, gdje su ti rezovi učinjeni? Naime, baza podataka isto tako ima i neke implikacije na pitanja e, koje je spomenula kolegica vezano uz transparentnost. Dakle, transparentnost podataka, rezultata studija i tako dalje. Ne bih htjela govoriti predugo, ali želim dodati dva pitanja i vrlo bih rado da mi date na njih odgovor. U posljednjih nekoliko mjeseci ja sam bila uključena u rad na tri teme u ovom odboru koje smatram iznimno bitnima. Mislim da te teme stvarno imaju dalekosežne posljedice na budući rad, to su medicinski proizvodi, in vitro diagnostički proizvodi i klinička ispitivanja. E, to su vrlo bitne tematske cjeline, posebno kada je riječ o sigurnosti pacijenata, ali isto tako i dobivanju kvalitetnih podataka za studije i poboljšanje diagnostike. Naravno, tu dolazimo i do nekih preklapanja. Moram napomenuti da nisam bila zadovoljna sa amandmanima koji su usvojeni na plenarnoj sjednici, a vezano uz medicinske proizvode, što se tiče kliničkih ispitivanja. Premda je prijedlog e, koji je usvojen na odboru i trialogu. Dakle, ono što je usvojeno je bitno bolje od izvornog prijedloga koji smo dobili od Europske komisije. Kao prvo htjela bih napomenuti da nije sasvim jasno kada je riječ o kliničkim ispitivanjima što je sa pitanjem odobrenja umjesto nekakvog pregleda protokola od strane etičkog odbora e, prije nego što se dobije zeleno svjetlo za klinička ispitivanja. Dakle, mislim da tu ima prostora za unapređenje rada. E, dakle, zanima me što se tiče medicinskih proizvoda prema vašem mišljenju, dakle da visoko, za visokorizične medicinske proizvode na koji način mi najbolje možemo reagirati kako bismo zamčili visoku razinu sigurnosti pacijenata u Europi. Dakle, to je vrlo izravno pitanje za visokorizične medicinske proizvode koji je mehanizam kojim bi se omogućila visoka razina zaštite pacijenata. Zatim, vezano uz klinička ispitivanja, za nekoliko godina kako će izgledati baze podataka Europske agencije za lijekove. Možda tamo neće biti kliničkih podataka koji nisu prošli kroz etičke odbore ili nisu dobili informiranu suglasnost od strane pacijenata. Hvala vam još jedan put na izlaganju i hvala što ste došli na sastanak našeg odbora. Hvala, Sot. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih eh, prije svega htjela reći gospodinu Raziju da mi je iznimno zadovoljstvo što je danas e, ovdje s nama. Nažalost, nisam bila u mogućnosti da čujem njegovo izlaganje jer su me zadržali ovdje nedaleko od dvorane pa se zbog toga ispričavam. E, htjela bih mu reći da uistinu imam povjerenje u njegov rad zajedno s nekim e, ovdje nazočnim kolegama. Bila sam na e, radnim sastancima u EMI prije nekog vremena i moram reći da mi se to urezalo u pamćenje, posebno zato što je za nas bilo vrlo korisno sudjelovati na tim sastancima. Isto tako sam vidjela koliki je opseg vašega rada i sa kakvom predanošću pristupate tom radu i e, dakle u čitavom postupku. Moram reći da mi je isto tako žao da je smanjen proračun za 5%, imajući u vidu da se od vas stalno traži više, da se povećava obujam posla i Europski parlament eh, vam daje sve više odgovornosti. Prema tome, sa smanjenjem proračunskih sredstava vi ne možete na odgovarajući način udovoljiti svim tim zahtjevima i u tom smislu ćete e, morati koristiti novac iz naknada i tu se onda pojavljuje pitanje sukoba interesa. Dakle, riječ je o situaciji koja je iznimno kompleksna i vrlo teško se možete iz toga zapravo izvući. Moram priznati da me to pomalo brine, jer e, ako nemamo barem minimum povjerenja u radnim odnosima, onda e, će vama posao biti uistinu otežan. I osim toga, na taj način možda nećete imati dovoljne nadležnosti ili iskustva upravo zbog e, mogućnosti da dođe do nekakvog sukoba interesa. Da, ja se zalažem za transparentnost, mislim da se svi slažemo oko toga, ali istovremeno e, to ne bi trebala biti prepreka vama da kvalitetno odrađujete svoj posao, da imate mogućnost koristiti se potrebnim stručnjacima. I dakle, zanima me e, da nam kažete da li uistinu mislite da idemo predaleko kada govorimo o koncepciji sukoba interesa i da li to na neki način hendikepira vas u e, vašem radu kao i vašu agenciju. E, drago mi da su ovdje i članovi upravnog odbora i profesor Mistiko koji je dugi niz godina e, bio i naš kolega ovdje u Europskom parlamentu. Vrlo nam je drago što vidimo da e, pomno prati i vaš rad. E, što se tiče tih naknada za usluge EME, što se tiče novih aktivnosti i poslova u području farmakovigilancije, zanima me je li to dovoljno i e, je li činjenica da imate samo ta sredstva e, nedovoljna. E, možete li nam nešto više reći o tome kako je vaše stajalište vezano s to pitanje? Nositelji odobrenja ne bi trebali dva puta plaćati, dakle EMI ili državama članicama naknadu za isti posao koji se tiče farmakovigilancije. Prema tome ne bi smjelo biti preklapanja. Zanima me kako gledate na to pitanje. Zatim članak drugi uredbe kojim se predviđa da svaki unos u bazi podataka e, treba e, biti plaćen, naime da se treba naplatiti ta usluga i e, ne mislite li da i to može značiti određeno ograničenje jer možete imati određene unose koji se mogu odnositi na isti lijek jer se neki odnose na ambalažu, a drugi na doze i prema tome u tom slučaju bi nositelj trebao platiti nekoliko naknada za isti lijek, ako možete nešto reći o tome. Zatim e, tu je još jedno pitanje koje sam vam, vam već i postavila kada sam bila u agenciji. U listopadu je parlament na, Europskoj na plenarnoj sjednici usvojilo jedno izvješće koje zahtjeva e, od EME e da donese smjernice o korištenju lijekova. Zanima me što će biti s time. Budući da smo imali neke pomalo e, delikatne afere u Francuskoj i u Danskoj, pa me zanima na koji način ćete zapravo E, pristupiti uporabi tih lijekova. Hvala gospođi Gospođa Ana Dudak, izvolite. Hvala, već sam pomislila da ste zaboravili na mene. Ja bih htjela također zahvaliti predstavniku EME na dolasku. Ja sam bila tamo i moram priznati da sam mnogo naučila iz te posjete. Htjela bih se vratiti na pitanje o tome da se ne može napraviti kajgana da se ne razbiju jaja. Mi imamo i tu izreku u Velikoj Britaniji, dakle ne može se učiniti omlet ako se ne razbiju jaja, a ne može se napraviti niti ako se ne kupe jaja. Međutim, u ovoj situaciji velik broj država članica ima problema upravo sa prihodima. U Grčkoj ima takvih problema i kada govorimo o novcu moramo toga biti svjesni. Osim toga u Grčkoj se prodaju generički lijekovi. Ja sam e, prošli vikend kupila neke lijekove tamo u ljekarni. Drago mi je zbog ovih 5%, ja sam vam na tome čestitala i ja se nadam i radujem se i daljnjim rezovima u budućnosti e, s obzirom na teška vremena kroz koja prolazi čitava Evropska unija. Dakle, ovo je bila konstruktivna kritika. Što se tiče naknada za usluge u području farmakovigilancije, ja radim na tom području. Htjela bih spomenuti dvije stvari. Koliko shvaćam, EMA ima vrlo važnu ulogu e, s obzirom da je krovno tijelo koje prati rad nacionalnih agencija. Vi ćete se koristiti računalima i dakle taj sustav, informatički sustav mora što je prije moguće postati funkcionalan, ali sam čula da bi tu moglo doći do nekih odgoda, odnosno kašnjenja, pa me zanima što je s time. Drago mi je da je naknade koje je predložila komisija, da ste vi to revidirali, da ste ustanovili da možete usluge naplatiti i manje. I na tome vam također čestitam i e, mislite li da ćete se moći toga držati? Znam da se vi trudite, ali e, interesira me hoćete li uistinu moći držati se tih nižih e, naknada i što je sa informatičkim sustavom. Hvala lijepo, kolegice Jana Kudakis. Nisam vas zaboravio. Nikada vas ne bih zaboravio ni na popisu govornika, a ni inače. Gospodin Gido Rasi je sada na redu da odgovori na pitanja. Izvolite, imate riječ. U redu, hvala. Ja ću dati sve od sebe da pokušam dati odgovore na sva pitanja. Ujedno se unaprijed ispričavam ako nešto propustim, slobodno mi možete podsjetiti. Krenut ću redoslijedom kojim su pitanja postavljena. možda ću neka, na neka pitanja odgovoriti zajedno. Profesor Lemer je istaknuo dvije stvari. Govorio je o sukobu interesa stručnjaka čim se uslugama EMA koristi. To su pitanje postavili i neki drugi kolege. Više govornika, zastupnica Rod Peren, gospođa Sosa i gospođa Krozet. Ja ću iznijeti svoje stajalište s obzirom na trenutnu situaciju. Drago nam je da ste bili nazočni na našem sastanku koji je bio posvećen sukobu interesa, jer uistinu moramo postaviti pravu mjeru da imamo odgovarajuću razinu ekspertize i da istovremeno budemo oprezni kada je riječ o izbjegavanju sukoba interesa da bi se zadržala odgovarajuća razina povjerenja i vjerodostojnost sustava. Htio bih samo iznijeti sažetak o tome e, koje je moje osobno mišljenje na temelju e, tog sastanka koji je održan. U akademskim krugovima se mora pronaći metodologija da bi se mogao specifično odrediti interes. Što je to interes? Dakle, osim e, razine rizika 1, 2 ili 3, moramo opisati točno gdje bi mogao postojati interes i kako bi se mogao izbjeći taj sukob interesa. Međutim, e, ta metodologija još uvijek nije u potpunosti razrađena, na tome se radi. Upravni odbor će biti pozvan da donese konačnu odluku o tome. Mi smo svjesni činjenice da ako smanjimo, ako ne budemo to dovoljno oprezno i budno pratili, onda bi se moglo dogoditi da se odluke koje donosimo, da bi se njih moglo pobijati. Što se tiče rokova, mi shvaćamo da vremenski rok od dvije, tri ili četiri godine nije dovoljan da bi se odredilo i da bi se reklo da nema više sukoba interesa, nego moramo odrediti kada točno više nema sukoba interesa. Na kraju ćete vi donijeti odluku u upravnom odboru, mi vam samo možemo dostaviti e, podatke. Kada je riječ o transparentnosti i sukobu interesa, mi e, to objavljujemo i omogućujemo ljudima izvan naše institucije da nas upozore ako otkriju nešto što je nama promaklo. Mi nismo policijska služba, prema tome to nadilazi okvire e, naših mogućnosti. Vezano s transparentnost, mi smo povećali razinu transparentnosti, mi objavljujemo zapisnike i dnevni red sastanka sa svih odbora. Do kraja ovoga tjedna bit ćemo u mogućnosti isto tako da objavimo i zapisnik sa sastanka odbora za lijekove za humanu uporabu. To će biti prvi put da se tako nešto događa. E, naravno vidjet ćemo što će biti sa sudskim postupkom. Istovremeno mi želimo poštivati odluku koja dođe i isto tako i mišljenje ombudsmana. Mi sada i dalje nastavljamo objavljivati dokumente. Jedina mogućnost koja nam se pruža e, i jedino što nas zanima je interes javnog zdravstva. Osobno vjerujem da e, moramo ove podatke objavljivati na jedan kontrolirani način. Ja bih volio da možemo objaviti podatke o kojima mi donosimo odluke. Dakle, mi moramo dati objašnjenje, potkrijepiti te odluke koje su donesene i nakon što se donese odluka se završava rasprava. Dakle, nema nikakvog razloga da se ti podaci, te informacije ne učine dostupnima. Mislimo da bi otvoren pristup informacijama mogao biti koristan, posebno za mala i srednja poduzeća u Europi. E, dakle, to bi moglo biti za njih korisno više nego za velike tvrtke izvan Europe. No moramo u svakom slučaju e, pričekati da vidimo kakav će biti ishod sudskog postupka i kakvo će stajalište zauzeti sud. Mislim da sam tu odgovorio na pitanja koja se tiču obje, oba aspekta e, ove problematike sukoba interesa. Zastupnica Rod Berenti je postavila pitanje o vremenskim rokovima. Na neki način, e, što se tiče objave podataka, uspostave informatičkog sustava, a i pitanje zastupnice Jana Kudakis e, koje se isto ticalo toga. Dakle, e, htio bih reći sljedeće vezano uz ta pitanja. To je pitanje što je bilo prije kokoš ili jaje. Na koji način možemo imati solidnu bazu podataka ako nemamo naknade, a s druge stanje, kako prikupiti naknade ako nemamo baze podataka. Zato sam na početku izlaganja rekao da je riječ o znatnom ulaganju, o značajnom ulaganju, da smo mi hrabro krenuli u to i da smo svi htjeli priskrbiti tehnologiju koja će nam trebati u budućem radu. Gdje smo sada, dokle smo dospjeli, e, do kraja godine će sve substance dobiti odobrenje. Dakle, od 18 baza podataka, kao što znate, oko pola milijuna šifri je uneseno u sustav, velik broj aplikacija. Dakle, to će se e, pročistiti do kraja godine. Mi smo angažirali vanjske suradnike da prođu kroz bazu podataka, da je iščiste kako bi ona bila konzistentna sa onime što želimo postići, a to je da možemo imati primjenu farmakovigilancije i kako bismo bili spremni do sredine 2015. godine 2014. godine, dakle prije nego što se uvede sustav naknada. Mislimo da je to e, jedan, jedna konzervativna procjena i mislimo da nije pretjerano optimistično da ćemo do sredine sljedeće godine to uspjeti. Rekao sam također da će distribucijski lanac biti sve problematičniji. Mi bismo htjeli imati bazu podataka tako da bismo imali i detalje o veličini pakiranja, da ne bi bilo, da bismo izbjegli pogreške. Dakle, to se odnosi na sve lijekove. E, to se sada zapravo pritom se osvrćem na pitanje kolegice Rod Berend. Što se tiče ove nove baze podataka za farmakovigilanciju i postupka ocjene sigurnosti lijekova, imamo povećanje za 60% signala i to tijekom prošle godine. Što će to značiti za postupak ocjene sigurnosti lijekova? Da, e, to znači da ćemo sigurno utvrditi neke stvari koje nisu bile do sada toliko jasne. Vidimo da ima problema na strani proizvođača, do sada nismo imali s time problema u Europi i ima nekih grešaka u prepisivanju lijekova koje se također mogu ustanoviti kroz sustav farmakovigilancije. Ne sjećam se točno koliki je bio postotak pogrešnog prepisivanja i uporabe lijekova. E, međutim, to je zapravo početak jednog novog razdoblja u području farmakovigilancije. Zahvaljujući tehnologiju na kojoj, tehnologiji na kojoj radimo moći ćemo utvrditi e, u čemu je točno problem. Je li problem u korištenju lijeka ili u samom lijeku? A uporaba lijeka će biti sve složenija zbog činjenice da će ljudi moći koristiti razne kombinacije lijekova, gotovo neograničeni broj. To bi ukratko bilo moje gledište vezano uz ovo pitanje koje se tiče i novih lijekova. Dakle, smatram da ćemo tu biti u mogućnosti brže otkrivati takve afere. Da, bit će novih afera sigurno, ali smatram da ćemo moći reagirati mnogo brže, da ćemo mnogo brže otkriti problem. E, što se tiče starih lijekova, mi ćemo također raditi na e, tome da usavršimo sustav, a tu je isto tako i korištenje off-label pravila. netipičnih lijekova. Dakle, to su lijekovi koji će biti djelomično obuhvaćeni novim propisima o farmakovigilanciji, tako da ćemo moći vidjeti da li postoje neke prednosti za neke od tih lijekova i naravno e, da možemo onda spriječiti neke neželjene posljedice uporabe tih lijekova. Vezano uz e, naknade i upravni odbor, već sam rekao da to izlazi iz e, mog djelokruga rada. Gospođa Rod Berend je spomenula dodanu vrijednost nacionalnih agencija za lijekove. Osobno smatram da one imaju dodanu vrijednost, da nam treba lokalna kontrola na čitavom teritoriju. Ja smatram da je bitno da se smanji e, njihova nadležnost u ocjeni lijekova. Naime, Naime, oni bi trebali izgraditi e, veću mogućnost inspekcija. Bez agencija na lokalnoj razini to se ne bismo mogli priuštiti. Zato sam rekao u uvodnom dijelu da želimo imati edukaciju za te agencije kako bi se oni mogli usmjeriti tamo gdje je njihova energija najpotrebnija. Ja osobno mislim da će nam one biti potrebne. Kao što znate, one e, imaju mnogo ovlasti i mi moramo iskoristiti ono što nam je trenutno najpotrebnije s obzirom na e, promjene koje dolaze. Kolegica je pitala o tome e, s kojim se poteškoćama suočava odbor za farmakovigilanciju, prak. Prva iskustva su pozitivna. Moram priznati da sam ponosan na svoje djelatnike u EMI. Dakle, bez eh, dodatnih, eh, dodatnog pojačanja kadrova oni su godinu dana obavili sav posao. Mi smo naravno imali i određene promjene, kadrovske promjene unutar kuće. A vidi se isto tako da su eh, da se povećao i ukupni broj sati E, rada i moram priznati da sam ponosan na, na sve svoje djelatnike i na mrežu jer bez naknada bismo mogli pokriti e, sve troškove ili ne bismo bili u mogućnosti platiti izvjestiteljima. Dakle, tu se u velikoj mjeri smo se oslanjali na dobrovoljni rad i određeni e, manji broj zemalja je preuzeo na sebe taj dio posla. Ja sam zato moram reći, ponosan na rad mreže. Pitanje je koliko dugo možemo nastaviti raditi na ovaj način je pitanje na koje nemam odgovor. ovo je do sada smo imali dobre rezultate, ali ne možemo nastaviti raditi pod takvim pritiskom. Ispričavam se ako sam nešto propustio. Gospođo Sosa, e, htio bih vam zahvaliti na razumijevanju koje ste pokazali prema nama i na činjenici da se ne slažete sa ovim smanjenjem od 5%. Htio bih vas podsjetiti da e, se zapravo mi financiramo u iznosu od 85% posto od e, usluga koje obavljamo. Prema tome mi nismo, ne predstavljamo teret za e, proračun iz javnih sredstava. Samo 15% financijskih sredstava e, koja koristimo dolazi iz javnog novca. Mi smo do sada mogli raditi na taj način jer od 60 postupaka koje vodimo mi smo centralizirali neke usluge. Na taj način smo izbjegli dupliciranja i neke e, resurse smo preraspodijelili na druge aktivnosti. Na taj način smo uspjeli preživjeti ove rezove, ali kao što sam rekao nećemo moći još dugo ovako nastaviti, posebno e, s obzirom na nove zadaće. Samo za koordinaciju inspekcija i sukob interesa e, za nas zahtjeva još dodatnih 25 djelatnika na puno radno vrijeme. Dakle, sve je bitno, svaka stavka je bitna, ali mi vjerujemo da ćemo e, da ćemo ipak e, napraviti što treba. Postavili ste pitanje vezano uz klinička ispitivanja. Kao što znate, o tome se vodi rasprava. Bilo kakva nekonzistentnost kod prikupljanja podataka iz kliničkih ispitivanja naravno predstavlja opasnost, isto tako remećenje prikupljanja podataka. Mi smo sada u mnogo boljoj poziciji i možemo preuzeti nova klinička ispitivanja bez dodatnih troškova. Naime, komisija podržava naš pristup, iako su neke države članice iskazale zabrinutost. Moram reći da ćemo zapravo imati s druge strane znatne troškove zbog činjenice da e, različite mjesta gdje se nalaze podaci treba biti integrirani u zajedničku bazu podataka. Dakle, mi bismo radije imali manja, manje investicije nego e, da kasnije moramo imati veću investiciju kako bismo postigli konzistentnost. Vezano uz visokorizične medicinske proizvode, mi nismo naravno u mogućnosti da o tome donosimo ikakve odluke. Ja samo mogu snažno podržati to da e, se omogući pristup ekspertizi koju nemamo unutar kuće. Postoji e, mnogo novih proizvoda, nova tehnologija. Ti proizvodi su vrlo osjetljivi i teško ih je koristiti i oni se koriste dakle kod e, nekih lijekova i za to nam je potrebna određena vrsta stručnog znanja koje trenutno ne posjedujemo. Oni koji vrste, vrše ocjenu tih e, medicinskih proizvoda moraju imati iskustvo e, o tim lijekovima, dakle moraju imati odgovarajuće stručno znanje. E, neovisno o tome kakva će se odluka donijeti, lijepo vas molim da imamo sve stručnjake za stolom kako bi se mogle donijeti prave odlike u interesu javnog zdravstva. Vezano uz in vitro diagnostičke proizvode, mi smo tražili da se ne daju lijekovi na temelju dijagnoze o kojoj nemamo dovoljno znanja i koju nemamo mogućnost kontrolirati. Dakle, mi želimo da, e, da budemo oni koji će o tome imati zadnju riječ. Dakle, kako bi odluka bila konsistentna vezano uz stavljanje nekih, nekih substanci u promet. Mislim da je to sve što sam htio reći. Ja se ispričavam ako sam nešto propustio. Mogu vam e, u pisanom obliku dostaviti odgovore na pitanja koja sam eventualno propustio. Hvala lijepo, Gido Rahi. Mislim da ste odgovorili na sva pitanja. Dobili smo jedan odličan pregled svega što se trenutno odvija u EMI. Srdačno vam zahvaljujem na vašoj opširnoj prezentaciji. I još jednom ću jednoznačno reći što se tiče uštede, možemo ostvariti uštedu samo do određene mjere. Mi znamo što kakve rezultate polučuje EMA. Svjesni smo toga da preuzima se više i više zadaća, no Europska unija je vjerojatno svjesna činjenice da ako više nadležnosti i kompetencija daje EMI, mora povećati proračun. Dakle, to je čista, e, ono što se događa e, je čista birokracija koja se treba platiti. To ću jednoznačno reći. Ja sam se osobno jako ljutio zbog tog smanjenja od 5%. No neću sada više to ponavljati, ali mislim da smo došli do same granice bola što se tiče ostvarivanja ušteda. Želim vama i cijelom vašem timu koji je danas ovdje s vama mnogo uspjeha i da se suradnja nastavi, također da razmjene informacije i protok informacija se odvijaju kao i do sada. Svi smo se okoristili vašim informacijama svih proteklih godina i hvala vam lijepa na tome. jetzt möchte ich mal eine Gruppe. Pozdravljam skupinu iz Ujedinjene kraljevine iz Ministarstva za energetiku i zaštitu klime. Drago mi je da ste ovdje. Srdačno dobrodošli u Europski parlament u odbor za zaštitu okoliša. Nastavljamo se našim dnevnim redom. Došli smo do točke broj šest koje se tiče statusa otočja Majot. Malo sam ubrzao. Na redu je Chris Davis ipak prije toga. Izvješće o provedbi za 2013. E, tehnologije hvatanja i skladištenja ugljika u Europi. Chris Davis, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Obećajem da ja neću zaboraviti vas tijekom svog izlaganja. Želim se hvaliti odboru što ste mi dali ovu prigodu da razmatramo amandmane na izvješće o razvoju i primjeni tehnologije hvatanja i skladištenja ugljika u Europi. Sjetite se da Međunarodna energetska agencija tvrdi da globalno ćemo nam trebati tehnologija CSS-a kako bismo umanjili 20% emisija kako bismo do 2050. zaustavili povećanje e, temperature u okviru klimatskih promjena na zemlji. Možemo 85 posto uštede tih troškova e, ostvariti e, na ovaj način. Kanada, Indija i SAD će vjerojatno preuzeti najveći dio jer se tamo najviše i razvija CS CCS. Razlog, tome je što, razlog Europske unije je u tome što e, se mnogo polakše ta tehnologija ovdje razvija i ne sudjeluje privatni sektor. I privatni sektor nema financijsku podršku. Poslovni modeli za CCS se e, uvijek oslanjao na cijenu ugljika, ne toliko na substancu kao obnovljivi izvori energije. Dakle, ulagatelji bi trebali dobiti e, mnogo financijskih poticaja e, kako bi umanjili kazne za emisiju e, ugljika u atmosferu, no međutim taj poslovni model se nije pokazao uspješnim u praksi i urušio se. Što se tiče zakonodavstva, ja sam bio izvjestitelj kada smo donosili pravila, pa sam ja sam odgovoran, što smo tada postavili nerealna očekivanja posebice na petrokemijsku industriju, na primjer u Njemačkoj. Njemačkoj ima mnogo petrokemijskih tvornica koje e, emitiraju e, CO2 izravno u atmosferu, to je dio njihovog proizvoda proizvodnog procesa. Dakle, vi, dakle ne vi, nego Njemačka, to je zapravo jedno te isto. Angela Merkel se smatra majkom Njemačka, vi ste onda bratić Njemačka ili tako nešto slično, ili rođak Njemačke. Dakle, postoje te kemijske tvornice koje ispuštaju velike količine CO2 u atmosferu. I kako mogu riješiti taj problem? Jedino tehničko raspoloživo rješenje trenutno je da se e, CO2 izdvoji i e, ubrizga u stijene 2 km ispod tla u zemlju E, koji će zadržati etan, plin etan koji se sagorjeva u tim tvornicama. E, je li realno očekivati od kemijskih pogona da jednostavno e, kažu svojim inženjerima da moraju se graditi pogon za skladištenje ugljika, a uz to i cjevovod do Sjevernog mora i tada još poduzmu proces ubrizgavanja ugljika. dakle, kemijske tvornice to ne rade, to je sasvim drugačija vrsta poslovanja, ne možemo to očekivati od njih. I i očekujemo da prvi ulagatelji grade cjevovode koji bi bili mnogo opširniji i veći od cjevovoda koji su potrebni samo za njih, već e, i druge kemijske kemijska postrojenja će se u budućnosti morati priključiti na njih. Dakle, oni sami ne mogu snositi te troškove i moraju dobiti neku podršku države, odnosno javnog sektora. Mi u to vrijeme to sve nismo uzimali u obzir. Mi smo mislili da će sam motiv dobiti prevladati a, ovaj, a poslovni model to ipak ne dopušta. Dakle, moje izvješće je bilo osmišljeno tako da pokrene CCS u Europi i da se razmotre neke nove ideje. Ja sam pročitao amandmane. svih želio bih pročitati. Imamo, tri, imamo dakle amandmane 3G e, zelenih, guea i grotea. Barem zeleni zastupaju čak jednu filozofiju koja je za sada prilično konstruktivna. E, često se ne slažem s njima, posebice vezano s pitanja klimatskih promjena, no kod ovog pitanja mislim da smo se ipak malo približili. Vi, predsjedniče, zapravo ne volite CCS, to je istina. Kada pogledam amandmane, ne potiču svi od vas, ali ima mnogo amandmana koji se zapravo pretvaraju da države članice ne moraju preuzeti ključnu ulogu u donošenju odluke hoće li primjenjivati e, CCS ili ne i hoće li pružiti pomoć ako se odluče za to. Dakle, postoje države članice koje ne žele pružiti financijsku pomoć, bilo putem e, fondova za inovacije ili putem certifikata. U svakom slučaju im se ne sviđa ideja da se CCS koristi samo u industrijske svrhe, već bi trebao e, se uključiti u emisije koje nastaju sa gorjevanjem fosilnih goriva ne žele uključenje javnog sektora u, cijev, izgradnju cjevovoda, ne žele da im komisija pomogne u identifikaciji e, određenih prostora za skladištenje, na primjer u Sjevernom moru. E, dakle, ne žele prihvatiti činjenicu da zahtjevi za dugoročnu odgovornost e, za e, privatne ulagatelje su jednostavno preopširni, prezahtjevni, jer države članice će same odobriti e, lokacije za skladištenje ugljika, a ako a tvornice moraju u tom slučaju preuzeti desetljeća odgovornosti i taj zahtjev će spriječiti sva ulaganja privatnog sektora neovisno svemu ovome, amandmani nisu baš e, toliko nekonstruktivni kako se to čini na prvi pogled. Mislim da ima prostora za kompromise. Započet ću sa e, zelenima, poziciju Gue i Grote, vezano uz elektrane koje sagorevaju fosilna goriva. Mislim da možemo to, taj amandman fino podesiti u svakom slučaju zeleni mi mogu pomoći u tome jer, zeleni smatraju da e, postoji uloga CCS-a, da ih je moguće iskoristiti ako emisije iz industrijskih postrojenja e, želimo uključiti. E, neću ulaziti u pitanje da li se tehnologija CCS-a mora primjenjivati i kod postrojenja koja sagorevaju fosilna goriva, no neovisno od tome, ovaj problem neće nestati samo od sebe. Razlog zašto je CCS uopće na dnevnom redu u cijelom svijetu je zbog toga što emisije koje nastaju sa gorevanjem e, plina i ugljika nestaju i to dramatično u Kini, pogotovo u Americi imamo e, dugoročno prebacivanje sa ugljika na plin, što će smanjiti emisije, ali još uvijek se radi o sagorevanju fosilnih goriva. Kina je najveći e, problem i to na dugoročnoj osnovi. Sve je to vezano uz e, opskrbu električnom energijom, općenito energijom. U razdoblju kada emisije e, iz, u, kod nas osiguravanjem ugljika i plina rastu. No ne želim ulaziti sada u tu bitku, povlačim se jer se dobiti što moguće više podrške za inicijative koje možemo u priličnom smislu sada već poduzeti. Vratit ću se na industriju. Prvo što zaključim, cementna industrija je izradila strateški plan djelovanja za nisko ugljična postrojenja i oni tvrde da ako se primjene bilo koja tehnologija za smanjivanje emisija CO2 do 2050. mi kao sektor ćemo moći umanjiti naše emisije samo za 30%. Ako želimo ostvariti 80%, to ne možemo postići bez CCS-a. Kao što, iako Dagmar kaže ne, ne, ne, ja kažem, ja sam na strani cementne industrije. Dagmar može objasniti tehnologiju koju niti sama cementna industrija za sada još ne može objasniti. Veselim se tome, ali ako možemo Bez CCS-a možemo umanjiti emisije za 30%, ako imamo CCS možemo umanjiti za 80%. To je činjenica. Mislim da to i drugi klubovi zastupnika u ovom odboru su to primili na znanje. Dakle, industrija zahtjeva tehnologiju CCS ako želi umanjiti emisije. E, problem kemijskih postrojenja u Njemačkoj, kako ćemo to riješiti? Dakle, samo da započnemo, nije dovoljno samo izgraditi cjevovode, oni ispuštaju CO2 koji je već zapravo izdvojen, ali ga je potrebno sada uhvatiti i uskladištiti. Moguće ga je poslati vodimo Sjeverno more. Ali moramo započeti s tim procesom i onda izvući pouke iz toga kako bismo mogli našu poziciju proširiti i ojačati u budućnosti. Za sve one koji se brinu kako će biti reakcija javnosti, moja zadaća u Ujedinjenoj kraljevini je prilično lagana. jedna sve političke skupine u Ujedinjenoj kraljevini podržavaju CCS i nitko me nije pitao želite li živjeti u kući e, iznad, koja je dva km iznad skladištenja e, CO2, skladišta CO2. znamo da je, sklad, skladište u Sjevernom moru. E, čuli smo prezentaciju profesora Hazlundima zajedno sa komisijom da Posljednja geološka saznanja vezano u Sjeverno more ukazuju na to da postoji dovoljno rezervi za sve emisije CO2 iz e, elektrana i drugih postrojenja za sljedećih 100 godina. E, nismo razmišljali Dakle, možda, možda postoji mogućnost da svi naši zahtjevi budu ispunjeni još sljedećih nekoliko stoljeća. Dakle, možemo izbjeći zabrinutosti javnosti u velikoj mjeri, no ključno načelo je sljedeće. U smislu amandmana, zapravo svaka država članica mora donijeti svoju odluku. Ako ne želi primjenjivati tehnologiju CCS, onda se to neće dogoditi. Nikada nećemo nametati tehnologiju CCS ni jednoj državi članici. To se neće dogoditi. Ni jedna kompanija neće ulagati u tu tehnologiju ako država članica ne podržava tu tehnologiju. neće i, sigurno neće ići protiv e, odluke države. Dakle, sve ovisi o samo države članici. Želi li e, pregovarati o aranžmanima za primjenu e, CCS-a i onda osigurati financijsku podršku koja će biti nužna da se to dogodi uzimajući u obzir amandmane, kada ćete glasovati o njima, imajte na umu tu činjenicu da ne, da ne otežavamo posao onim državama članicama koje žele primijeniti CCS tehnologiju. Imajte na umu takav pristup. Hvala lijepa. Gospodine Chris Davis. E, Petrokemijska industrija u Njemačkoj je bila vrlo lijepi primjer. Sada ćemo e, započeti sa izlaganjima izvjestitelja u sjeni. Gospođa Koster će smijeniti gospođu Gardini. Jeste se javili za reč ne? Ipak, gospođa Gardini. A nakon toga kolega Rodriguez, izvolite. ja une Gospodine predsjedavajući, došlo je do greške. Ja sam zatražila riječ u vlastito ime, ali nemam nikakve ovlasti da govorim u ime izvjestitelja o Evropske pučke stranke. Hvala. Sada su na redu socijalisti. Najprije izvjestitelji a nakon toga socijalisti. Hvala lijepa. Kada razmotrimo ovo izvješće u ovom odboru imamo argumente za i protiv u ovoj raspravi. To je uvijek tako u ovom odboru. ova tema nije iznimka. Vidimo da postoje E, razlike između e, država članica i gledišta klubova zastupnika i unutar klubova zastupnika. Sve je to dobro zastupljeno u Europskom parlamentu. Podsjetit ću vas na svrhu ovog izvješća. Zamisao je razviti CCS u širim razmjerima ako države članice to žele. To znači da one države članice koje ne žele razviti ovu tehnologiju ne moraju. Dakle, ne govorimo o tehnologijama obnovljivih izvora energije, odnosno e, već govorimo o komplementarnim sustavima čiji je cilj učinkovito umanjiti emisije ugljičnog dioksida. Na samom početku želim razjasniti da svaki razvoj CCS-a ne smije biti na štetu ciljeva EU-a za obnovljive izvore energije. I ova tehnologija bi trebala biti poticaj za povećanje elektrana koje rabe fosilna goriva u Europi. Cijeli niz amandmana sam podnio u tom smislu, nadam se da ću dobiti podršku odbora. U načelu čini se da postoji konsenzus da je CCS tehnologija neizbježna za neke sektore kao što su sektor e, čelika, cementa, metalurgiju. U svakom slučaju se čini da je to tako. Za što se tiče primjene u energetskom sektoru, tu postoje različita mišljenja. Možda CCS nije, ne, ipak nije idealno rješenje u tom sektoru, no možda je najbolji mogući alat u nekim državama članicama, kao što smo upravo sada čuli. Uporaba fosilnih goriva će se umanjiti, no oni će i dalje ostati najveći dio energetskog miksa i u budućnosti komunikacija Europske komisije e, iz 2013. kaže da će CCS biti najbitniji dio da bi se zadržale e, globalne temperature e, na razini da bi se umanjile za 3 stupnjeva Celzijusa. Ako odbacimo ovu tehnologiju, to ne bi bilo mudro u ovom trenutku. Što se tiče projekata za financiranje, jasno je da mjere do sada koje su bile osmišljene su E, bile neuspješne jer su ovisili isključivo o cijeni ugljika, a cijene ugljika su vrlo niske i zato te mjere nisu bile poticajne za ulagače u projekte CCS tehnologija. Moramo iznaći mehanizme financiranja, možda da ustrojimo industrijski fond, tako da stavimo teret, e, glavni teret na uvoznike, no su sada ipak ne postoji entuzijazam za to, no moramo insistirati na činjenici da su države članice te koje moraju odlučiti žele li poticati razvoj CCS tehnologije na svom teritoriju ili ne. I u tom smislu moramo podržavati amandmane, jer države članice moraju preuzeti teret u svakom slučaju za početne troškove projekata. Europska unija će se uključiti, ali države članice moraju snositi odgovornost za razvoj projekata CCS tehnologija. Slažemo se vezano uz pitanje određivanja odgovornosti za skladištenje koje bi trebalo biti fleksibilnije. Mi mislimo da kompanije koje generiraju ugljik ne bi smjele biti oslobođene odgovornosti i za skladištenje ugljika. Postoji jasan okvir odgovornosti u pogledu skladištenja i mi mislimo da ulagači također ne bi smjeli povjeći od svoje odgovornosti. Moramo, moramo poslati jasan signal u smislu uloge koju može odigrati CCS tehnologija i zato moramo osigurati najširi mogući raspon. Komisija bi trebala iznijeti prijedlog koji će pokušati izmijeniti direktivu iz 2009. u najbolje mogućoj mjeri kako bi e, CCS tehnologija postala tehnološki održiva, jer o tome zapravo e, najviše i razgovaramo na temelju ovog izvješća. Rado ću razmotriti sve amandmane, spreman sam na najširi mogući konsensus. Da bi ovo izvješće bilo korisno, moramo imati konstruktivan dijalog i uzeti u obzir stavove svih. Hvala. Hvala Krise na izvješću i na prvim napomenama, dopustite mi da započnem sa sljedećim možda na malo negativan način prema tebi, Krisu, a kasnije ćemo se opet sprijateljiti. Pitam se zapravo što se s tobom događa, jer ti si se borio protiv klimatskih promjena u prošlosti, no čini mi se da si se sada sasvim preokrenuo u smjeru Ujedinjene kraljevine, dakle protiv e, ciljeva za 2030. E, dakle, a linija Ujedinjene kraljevine je da dopustimo tržištu na koji način ćemo umanjiti emisije stakleničkih plinova. To većina ljudi ne može razumjeti takvu liniju jer su svjesni toga da tržišta ne mogu to sama regulirati. No istodobno Ujedinjena kraljevina je uvidjela da tržište ne može iznaći pravo rješenje, jer istovremeno na kraju se odlučila samo za jedan cilj. Dakle, tržište će se odlučiti, a za nuklearnu energiju ćemo omogućiti 30 godina e, ekološki, e, i e, e, ekološki održivih zajamčenih tarifa. A kod CCS-a predlažete definirani cilj za program 2020 u, u, u tvom izvješću. Dakle, ovdje tržišta ipak e, nisu dovoljno uspješna. Dakle, posljedica tvog ponašanja sada je da imaš ambiciozne ciljeve za u, u smislu klime, ali samo putem tehnologije CCS, ako se primjeni tehnologija CCS-a ne želiš ciljeve za uštedu energije niti obnovljive izvore energije, ali želiš ciljeve za CCS tehnologiju i e, također za ja, e, ekološki zamčene tarife za nuklearnu energiju. To me sve pomalo zabrinjava, ne znam u kojem smjeru se krećemo. No, obećao sam da ću nakon ove uvodne napomene postati više prijateljski nastrojen prema tebi E, nemoguće sve to napraviti do 2020. Dakle, ostvariti sve ciljeve vezano s tehnologiju. A e, u pravu si u vezi sljedećega. I ja smatram da dugoročno gledajući svijet ne može obstati bez tehnologije CCS. A ponekad zato postoje vrlo jednostavni fizikalni razlozi. Na primjer, u čeličnoj industriji e, imamo e, naftu, odnosno koja sadrži mnogo kisika, a, kisik možemo izdvojiti samo putem ugljika. Rezultat je CO2, dakle to nema veze sa uporabom energenata. To je fizikalna posljedica izdvajanja kisika iz mineralnih sirovina. Rezultat je CO2. Dakle, svaki puta kada proizvodimo e, čisti čelik, CO2 će biti nus proizvod. Moramo se riješiti nekako tog nus proizvoda i tu postoje e, e, samo nekoliko opcija, jedna od njih je CCS. Dakle, u toj vrsti primjene vidim dodanu vrijednost CCS-a, no time dolazimo do problema sljedećeg, da sveukupna rasprava o CCS-u je pokrenuta od strane e, industrije ugljika, a to je problem jer zašto bih ja politički branio e, stavove industrije ugljena koja samo nastoji produljiti svoj opstanak, jer mi smo svi svjesni toga da dugoročno gledajući nema mjesta za elektrane na ugljen. Morat ćemo ih se riješiti. I svaka tehnologija koja produljuje njihovo postojanje je problem. Trenutno mnoge države članice razmišlja o tome da je tehnologija CCS-a vezana uz elektrane na ugljen. E, u političkom smislu ja ne želim to raditi, jer to i ni nije moj stav kako bi dugoročno trebala izgledati naša budućnost. I to je dio problema zašto je CCS tehnologija problematična, jer e, mnogi su zabrinuti zbog toga. E, zašto bismo kao trebali braniti postojanje elektrana na ugljen koje se više ne koriste u Nizozemskoj, ni u Njemačkoj, ni u Danskoj. Dakle, postoje problemi koje su vidjeli zeleni. Dakle, to je zbog toga što su tako pogrešni prijatelji ti davali savjete kriz. I zato ću se možda priključiti u tvojoj bitci ako se e, sve tehnologija radi izvan sektora energenata kao što je ugljen, već se koristi u sektorima u kojima postoje alternative. Ali u nekim industrijskim poslovima nema alternativa zbog fizikalnih razloga. I ako zaključimo, vezano uz to gledište, da ćemo usavršavati tehnologiju u tim sektorima, tada ću možda svoje e, zelene kolege uspjeti nagovoriti da trebamo primijeniti u cijeloj Europi tu tehnologiju ali sve, ako je to dio strategije elektrana na ugljeni čelik, onda sam protiv tehnologije CCS-a. A ja ću se zalagati za primjenu CCS-a samo u e, slučaju onih primjena koji, imaju, koji su najsvrsishodniji i koji imaju najviše smisla. I tome se radujem. Hvala. Hvala lijepo. I sljedeći govornik je Ana Rospar. Hvala, Hvala gospodine predsjedavajući, hvala Chrisu Davisu na izvrsno odrađenom poslu i također hvala kolegama na prijedlozima amandmana. Postoje svi potrebni predubjeti i doista bi bilo sjajno kada bismo mogli riješiti sve probleme unutar sljedećih 100 godina, no trebamo poći od odluke iz 2009. godine. Mi smo govorili opširno o CCS-u i to u više navrata, no i danas ponovno razgovaramo o tome, a onda je potrebno osigurati da projekti koji su vezani za CCS ili koji se na tu tehnologiju oslanjaju budu i održivi sa tehnološkog i ekonomskog stajališta. To je važno. Pozdravljam činjenicu da se primjenjuje nove tehnologije, ali moramo ih i moći financirati. Ne možemo stvoriti industriju koja će se oslanjati isključivo na javna sredstva. Mi možemo podržati amandmane koji idu u tom pravcu, a tu države članice imaju slobodu odabira. Postoje osim toga i ogromne razlike između zemalja članica u ovom području. I ne možemo prisiliti zemlje članice da primjenjuju ovu tehnologiju ili da izdvajaju značajna sredstva i ulaganja kako bi pokrenule te, te, tehnologije. Dakle, prijedlozi koji naglašavaju potrebu da se usredotočimo na sigurnost CCS-a i da se bolje to pitanje prouči, su svakako dobrodošli. Međutim, CCS tehnologija ne smije postati izgovor za uklanjanje fosilnih goriva. Potrebna je financijska održivost. Hvala lijepo, gospođi Rozbah. Neće se sve svađati oko cementne industrije i argumenata cementne industrije. Već 20 godina radim na tom području. Ako za mene postoji jedan jedini kriterij kada se želi spriječiti primjena novih tehnologija, onda se uvijek referira na cementnu industriju. To se nepristano tako čini. A inače, Chris Davis je sve, sve drugo ste jako, jako lijepo objasnili. François, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela podržati Krisa Davisa. 2008. godine sam bila izvjestiteljica odbora za industriju e, koji je davao mišljenje o hvatanju i skladištenju ugljika. U ono vrijeme je ta tehnologija bila za sve nas nešto sasvim novo i imali smo, polagali smo velike nade u financiranje pilot projekata i slično. Sada smo ustanovili da kasnimo za ostalima, što je šteta, jer da smo se htjeli ozbiljno pozabaviti tom pitanjem, mogli smo uostalom izvesti vlastito znanje drugdje, na neke kontinente gdje se ugljen koristi u velikoj mjeri i hvatanje i skladištenje CO2 je u tom kontekstu vrlo značajno pitanje shvaćam da ne treba koristiti ovaj sustav za smanjenje emisija CO2 na sustavan način. Međutim, s obzirom da je subsidijarnost načelo koje moramo primjenjivati i da svaka država članica ima mogućnost odlučiti o tome kakav će energetski miks koristiti, tehnologija Hvatanja i skladištenja ugljika i dalje je aktualna. I u tom kontekstu je prijedlog Krisa Davisa nešto što omogućuje da se ova tema ponovno e, stavi na dnevni red i zato je dobro da vidimo na koji način e, se to može ponovno pokrenuti. Naravno, to je u nadležnosti država članica i posebno industrijskih pogona koje koje imitiraju te emisije CO2. Dakle, treba pronaći odgovarajuća financijska sredstva jer vidjeli smo što se događa na tržištu emisijama koje ne funkcionira na odgovarajući način, a upravo iz tog razloga bismo trebali izbjeći to da, naime, trebali bismo se posvetiti i toj, toj mogućnosti tehnologije hvatanja i skladištenja CO2. Ja ću e, proučiti sve amandmane, no smatram da je dobro da se ova tema ponovno stavi na dnevni red. Hvala lijepo, sada sam ja na redu. Moram reći kada sam prvi pročitao izvješće Krisa Davisa, ja sam ga doživio kao čistu provokaciju. Ne znam je li tako, je li to bila i namjera Krisa, ali rijetko kada mi se to dogodi, Rijetko kada, smo kri, kada se ja slažemo, kao što je već i on spomenuo, no trenutno postoji sa... Ako postoji jedna tehnologija, jedan instrument koji je posve nepotreban, onda je to CCS tehnologija. Ja ću ja i dalje mislim da nam je CCS tehnologija potrebna u čeličanama, u cementarama i u postrojenjima i u kojima ne postoji neka druga mogućnost da se smanji emisija CO2. No, vezano uz ovo što piše u izvješću, dakle u području e, nositelja e, fosilnih goriva, tu postoje alternative. I zašto moramo uvijek iznova objašnjavati da moramo primijeniti kriterij, zašto moramo e, umanjiti kriterije učinkovitosti elektrane kako bismo skladišti ili CO2. To nema smisla. Mislim da CCS se treba selektivno primjenjivati samo u slučajevima u kojima ne postoji alternativa. E, mislim da je ta ne želim tu tehnologiju posve ubiti, pogotovo ne putem zakonodavstva, ali tamo gdje postoje alternative, onda moramo iskoristiti te alternative. što se sve treba financirati putem sustava trgovanja emisijama. U 90. godinama smo čuli različite prijedloge. Nismo znali što ćemo tada napraviti. Imamo cijenu ugljika koja je vrlo niska. E, moramo je financirati na druge načine. Na u državama članicama E, možemo, na primjer, promijeniti rasvjetu kako bi bila energetski učinkovitija. Ne vjerujem u CCS, dugoročno gledajući e, moramo razmisliti gdje ćemo uložiti novac i primijeniti novac. Mislim da to e, rješenje nije CCS, ali države članice trebaju same to odlučiti. Ulaganje u sljedećih 20, 30, 40 godina moramo njima razmišljati, tako reći, od kraja prema početku. Moramo E, svaki euro kojeg uložimo mora biti namjenski uložen. Moramo uvijek imati na umu cilj kojeg želimo e, ostvariti, a to je 20 ili 80% ušteda. Dakle, moramo troškovo učinkovito ulagati svaki euro. U protivnom, će, naša rješenja neće biti prihvaćena. Naprimjer, u mojoj zemlji su se usudili provesti jedan pokus kojeg su nazvali energetska promjena i cijene energenata energenata, ako se cijene energenata jako ako povise, e, da li će doći do potpunog odbijanja energenata ili će se naći neka druga rješenja. Mislim da kod ccs ne, možemo, ne, ne trebamo primijeniti taj pristup, nije sve pogrešno. Kao što sam već rekao, neke stvari mogu podržati, ali sve u svemu ja sam izvješće doživio kao provokaciju i to nije, nije krivica 3G na koje si se ti referirao, već to je moje najdublje temeljno uvjerenje. Ne smijemo e, potpasti euforiji primjene CCS tehnologije, već e, troškom učinkovito ju lansirati na tržište, jer nitko nas neće slijediti. Ta tehnologija je sada još uvijek jako, jako daleko od tržišnoj zrelosti. Ja sam detaljno analizirao CCS tehnologiju, po, moje zanimanje je e, inženjer, razumijem nešto e, od svega toga, ali ova tehnologija je daleko od masovne primjene i ja upravo osjećam da bi primjena ove tehnologije bila bolna. Gospođa Klaus je sada javila za riječ ne reagiram na vašu provokaciju, već ste me potaknuli na razmišljanje. Važno je da smo i proveli neke pilot projekte koji su bili spomenuti u prvom izvješću. Mislim da zato ti, ti, ti pilot projekti nisu bili uspješni, zato imamo strahovanja. E, no ne možemo tvrditi, s druge strane, ja sam pomno pratila raspravu. Dakle, ne možemo, reći, ne možemo odmah reći nešto nije u redu od samog početka jer ako sagorjevamo ugljen, e, to nije dobro, nije dobro niti skladištenje ugljika e, u ono CO2 ispod zemlje. Kako možemo kako možemo ovo izvješće iskoristiti za to da aktiviramo nekoliko postrojenja barem, tako da ne privedimo odmah široki raspon, ali da imamo mogućnost da testiramo tehnologijom Možda na taj način možemo ublažiti strahovanja. Ja bih zamolila gospodina Devisa upravo da tako nešto napravimo, da da najprije iskušamo u okviru jednog pokaznog pilot projekta što je moguće. Uže da pokušamo primijeniti ovu tehnologiju. Ali pitanje financiranja tu postoji. Chris Davis će uskoro dobiti riječ. Nakon toga ću dati riječ komisiji. Prihodi iz e, trgovanja emisijama. Države članice ih koriste za to da potiču alternative tehnologije. Ako ćemo negdje nešto oduzeti, to ću reći otvoreno, na primjer e, u Njemačkoj gradovi čekaju da dobe novac iz tih programa kako bi financirali uličnu rasvjetu. E, žele se prebaciti na L na led rasvjetu i na taj način bi imali financijski širi manvarski prostor. Možemo li mi zajednički odlučiti da ćemo se prebaciti na cestu tehnologiju, a ne znamo kakav će biti ishod toga. Ne vjerujem da će se to dogoditi. Sada ću dati riječ komisiji, a nakon toga Krisu Davisu da mi vrati udarac. Die Europäische Kommission ist sie mit Europska komisija, postoji li ovdje predstavnik Europske komisije i da, želi li uzeti riječ? O, imamo čak dva predstavnika Europske komisije ovdje. Izvolite, imate riječ. Good afternoon. Hvala lijepa i dobar dan svima. Uvaženi zastupnici, komisija pozdravlja ovu raspravu koja se održava ovdje u ovoj dvorani o važnosti i budućnosti CCS-a u Europi. Ova rasprava je doista važna i događa se pravovremeno u svijetlu također rada koji obavlja komisija. Nakon dva javna savjetovanja i rasprave komisija je u ožujku ove godine pokrenula okvir za 2030 u energetici i klimi i kao što znate komisija razmišlja o načinu na koji napredovati. Kao što također znate Bijela knjiga za 2030. koja bi trebala biti objavljena početkom iduće godine će donijeti čitav niz političkih usmjerenja i smatramo također da će CCS tehnologija naći svoje mjesto o tome, a također treba razmotriti i njezini položaj u odnosu na naše ciljeve smanjenja i također na njezinu ulogu u nacionalnim planovima za 2030. 2050. Naravno, kao što je već rečeno, treba istaknuti da su zemlje članice nadležne za odabir svog energetskog miksa i također slijedom toga trebaju odlučiti hoće li oduzeti skladištenje na svom teritoriju. A u Europi vidimo da su odluke raznolike. Važno je imati na umu da CCS tehnologija može igrati učinkovitu ulogu u karbonizaciji europskog gospodarstva i to u mm, dugoročnom um, vremenu također može povećati i učinkovitost. No ne smijemo zaboraviti da se CCS tehnologija može primijeniti na čitav niz izvora CO2, što znači ne samo ugljen, nego su i druge i drugi industrijski sektori iskazali interes za to, ne samo proizvodnja energetike, čak i neke teške industrije su pokazale zanimanje za to, recimo čelična industrija. CCS tehnologija se smatra jedinom tehnologijom koja može uhvatiti otprilike 90% emisija od najvećih svjetskih onečišćivača. Također smatramo da CCS nije u sukobu sa obnovljivim energijama, protiv može ih dopuniti i također dopuniti i e, nepouzdanost obnovljivih energija dajeći nam mogućnost rezerve i stalne opskrbe. To je se pokazalo kada se CCS e, kombinirala sa obnovljivim energijama u obliku biomase. Također može donijeti doprinijeti velikim smanjenjima emisija za razliku od samih obnovljivih energija. Dakle, ta tehnologija je potrebna za dekarbonizaciju Europe kao što je potrebna i za povećanje učinkovitosti. Dozvolite mi još da se osvrnem na sljedeće. Uglavnom, treba poboljšati ekonomiku CCS-a, a bilo bi također poželjnije kada bi se CO2, CO2 moglo trgovati kao robom. U tom smislu smatramo da Europska unija treba i dalje nastaviti poticati pokaznu primjenu ove tehnologije i također dokazivati učinkovitost, troškovnu učinkovitost CCS-a. Evo, samo dozvolite da dodam e, još nešto na ove komentare koji su danas izneseni o pokaznim primjenama e, u Europi. kao što znate, komisija je razradila dva programa financiranja za e, pokaz ove tehnologije. Prvi program je energetski oporavak, a, a drugi je program 300 koji je još uvijek u tijeku i nadamo se da će program NEA 30 pokazati barem jednu mogućnost primjene ove tehnologije u Europi i nadamo se također da će se tu moći primijeniti jedan oblik eh, eh, CTS tehnologije. Ova tehnologija je jedna mogućnost koja će nam e, dopustiti da ostvarimo naše ciljeve do 2050. godine i reduciju emisija. Nadamo se da je to doista i ostvarivo. A također naša bijela knjiga ponovno e, skreće pažnju na ovu tehnologiju u tom smislu. I još jedna posljedna napomena. Kada je riječ o obzoru 2020. u novom programu za istraživanje i razvoj, postoji također prostora za daljnji razvoj ove tehnologije kako bi se smanjili troškovi i kako bi se bolje uvidjelo gdje se i kako ta tehnologija može primijeniti u Europi. Hvala vam lijepa. I sada zaključno Chris Davis. Dozvolite mi da iznesem e, svoju ljutnju na Zagmara e, i kolege koji su iznesili razne komentare. Ja sam optužen da sam odustao od svojeg e, zagoranja borbe za, protiv klimatskih promjena. No, ja sam uvijek bio protiv nuklearne tehnologije godinama, no nuklearna tehnologija ne ispušta CO2. Dakle, problem sa emisijama globalnim zapravljenjem je daleko veći problem od nuklearnog otpada neki od vas e, i dalje zadržavaju svoje predrasude i onda tu nisu niti bitne emisije. No, dakle, ja sam jedin, no. Evo, usput rečeno, kada je riječ o industriji i plina, dakle, oni se ne bore protiv CTS-a, ali oni ne čine ništa. Oni ne lobiraju i to sve im drago što padaju cijene i ignoriraju cijelu situaciju. Oni bi trebali zapravo biti zainteresirani za promicanje CCS-a, no e, ne primjenjuju je. Da odgovorim Dagmar. Dakle, naravno, sve iduće godine imamo izbore, a u Ujedinjenoj kraljevini liberali koji imaju sa dobre rezultate u istraživanju javnog mijenja I također to vrijedi za neovisnu stranku koja će e, reći na izborima da e, mi gubimo zato jer e, ovi stranci dolaze k nama i zbog toga smo na gubitku. No, mi kaže da nam treba tehnologija. To nije najbolji način da se dobiju glasovi. E, hvala gospodinu Rodriguezu i gospođi Klasi, gospođi Grostajt na komentarima. E, no da se dovežem na ciljeve. Trebaju li nam ciljevi za CTS do 2020. Gospođa Klasi je ispravno rekla, mi imamo cilj koji je dao zadalo vijeće 2007. 12 pokaznih projekata koji su u provedbi za CCS do 2015. Ali ništa nije niti pokrenuto. cilj je nominalan. Mi smo dalje također i ciljeve za obnovljivu energiju, samo da se nešto pokrene. Dakle, želimo vidjeti nešto provedbi određeni broj projekata i doista prihvaćam sve primjene koji su, primjedbe koje su iznesene. No prioritet za ove projekte ne bi smio biti prioritet iz prošlosti, nego zapravo industrija treba biti naš prioritet. I ako to uspijemo učiniti, onda možemo se isporazumjeti između političkih klubova i također trebamo razraditi tehnologiju na način na koji je važan. A u ovom trenutku ne samo da imamo politiku, odnosno nemamo uopće nikakvu politiku za davanje poticaja cementnoj industriji ili industriji čelika da bi one razradile projekte, niti smo dobili nekakav e, iskaz interesa od predstavnika tih industrija, niti je to imala komisija. Nisu pokazali nekako zanimanje da se razradi neki paket mjera. Dakle, niko se nije obratio nama ni da kaže barem da, ćemo, da će ostvariti projekt e, po gubitku i da će tražiti subvencije. Dakle, nisu ti, ti zainteresirani za pilot projekte niti za rad sa komisijom da se raz, razvije ova tehnologija prije nego što potpuno zaostajanemo za nekim našim e, gospodarskim takmacima, naročito onima koji se nalaze s druge strane Atlantika. Hvala. Hvala lijepa. 27. 28. studenog ćemo imati glasovanje a na plenarnoj ćemo glasovati e, u siječnju ili veljači 2014. godine. Zahvaljujem na ovako zanimljivoj raspravi. Sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda broj 6. E, je Majot. Ja sam izvjestitelj. Vezano s temu Majot e, smo razgovarali u četvrtak na plenarnoj sjednici u Strasboru, u Strasburu kada smo imali izvanrednu sjednicu odbora. Radi se o tome da od 1. siječnja ova otočna skupina će dobiti status najudaljenije regije i zbog toga je potrebno izglasati e, neka izuzeća za određena područja, područje zaštite okoliše prvenstveno. Odbor za pravna pitanja nam je podnio svoje mišljenje. Naravno, ne možemo prihvatiti da, ne, da nemamo pravo suodlučivanja u ovom pitanju, već samo da nas se konzultira. Nadam se da je to svima jasno. Neki kolege su podnijeli amandmane jer imamo dvostruku pravnu osnovu. To moram još detaljnije pogledati. Da li bi to dovelo do slabljenja pozicije Europskog parlamenta, moramo biti odgovorni, a ipak e, smo u određenoj sfici vremena, pa, pa ćemo uključiti 14. E, studenog izvanrednu sjednicu u 9 sati ujutro. Time ćemo jasno pokazati da smo svjesni ovog problema. No što se tiče pravne osnove, zamoli, zatražit ćemo mišljenje pravne službe. Neki kolege, Kolepan, Štion, Franko, Unga i Panion, su podnijeli amandmane vezano uz dvostruku pravnu osnovu. Svi kolege su iz Francuske, dakle oni slijede određenu liniju, radi se o koaliciji koja agira po ovom pitanju. Danas nijedan od tih kolega nije ovdje sigurno ste imali svoje razloge i raspravu vezanu za ovu točku dnevnog reda ovime otvaram. Izvjestitelj, nema izvjestitelja u sjeni, nisu se javili za riječ. Javlja li se netko za riječ? Jana Kudakis, izvolite, imate riječi. Imam poruku iz sjene koja je vrlo jednostavna. Radi se o nacionalnom pitanju, pitanju Francuske. Mislim da se, ona misli da se ne trebamo uključivati. Iako sam to rekla, ovo otočje je dio Europske unije i stoga potpada pod zakonodavstvo Europske unije. Završila sam. Želi li netko još se javiti za riječ? Komisija. Gospođa Kostet, izvolite. Ja nisam predložila amandmane zajedno sa kolegama iz Francuske. Majot je francuski departman. Prema tome to se primjenjuje pravna stečevina Europske unije. Treba će jednostavno vremena e, da se isprave stvari. E, znamo kakva je situacija u Majotu i nije jednostavno da se preko noći usklade sa pravnom stečevinom. Dakle, prvo Želio bih zamoliti komisiju sada da još jednom iznese svoj stav. Ovo, je prva, nije prva rasprava o toj temi. Tko je ovdje? Tko će se javiti za reč u ime komisije? Izvolite. We would ja samo želim onda dati izjavu, vrlo kratku izjavu o pravnoj osnovi, a onda ću predati e, riječ kolegi koji će se pozabaviti suštinom pitanja. Nema smisla e, govoriti da smo protiv dvostruke pravne osnove i to iz jednostavnog razloga, odnosno riječ je o jedinstvenom predmetu. I ako, kao što kaže odbor Juri, je komisija imala pravo pozvati se na uobičajenu pravnu osnovu, odnosno sektorsku pravnu osnovu koja je primjenjiva na ova područja koja su u pitanju, onda za taj isti predmet ne može biti ispravna druga pravna osnova. To je jednostavno tako. Mi smo odabrali uobičajenu pravnu osnovu, želim da to uđe u zapisnik, odabrali smo uobičajenu pravnu osnovu, zato jer na bilo kojem području ne možemo imati razlike koje su opravdane. No ovdje smo došli do zaključka da je to opravdano i zato smo dali prijedlog po uobičajenoj pravnoj osnovi koja uključuje suodlučivanje od strane Europskog parlamenta. Dakle, tu se članak 349. ne primjenjuje, ne može se primijeniti kao jedinstvena pravna osnova, niti kao druga pravna osnova. Ista osoba ne može imati dva imena. A sada predajem riječ kolegi koji će se pozabaviti suštinskim pitanjima. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio nešto reći vezano uz određene predložene amandmane gdje ima nekih e, prijedloga za izmjenama vezano uz e, broj stanovnika kao i neke datume. Htio bih podsjetiti da smo predložili da se vodi računa o podacima koje je dostavila Francuska. Mi smo htjeli predložiti vremenske rokove za jednu direktivu koju je posebno teško primijeniti, a to je potrebno da bismo mogli primijeniti neke druge direktive. Bez provedbe ove direktive, okvirna direktiva o vodi za kupanje, e, dakle ciljevi tih direktiva se ne bi mogli ispuniti. Osim toga, primjena te direktive je od ključne važnosti i Europska komisija smatra da je to bitno za gospodarski i socijalni razvoj lokalnog stanovništva. Dakle, mi ćemo iznijeti neka zapažanja vezano uz određene sugestije amandmana koje je predložio parlament, imajući u vidu da je to prema našem mišljenju suprotno logici kojom se rukovodi direktiva. Ne mogu se koristiti koncepti koji izvorno ne postoje u direktivi, a neki prijedlozi koriste se nazivom općina, municipality, umjesto aglomeracije. Dakle, to je protivno logici na kojoj počiva direktiva. Isto tako imamo i neke prijedloge amandmana koji se tiču e, nekih brojki e, koji nisu u skladu s prijedlogom komisije. Ako je cilj da imamo 70% e, toga do 2020. godine e, vezano uz okvirnu direktivu o vodama, e, dakle ta brojka se mora zadržati i komisija smatra da moramo biti dosljedni u tome i ne smijemo dovoditi u pitanje inicijalno predloženi cilj komisije koji se tiče na, koji se odnosi na aglomeraciju 10.000 stanovnika. Naravno, uz puno poštivanje prijedloga koji su izneseni u parlamentu, a koji doprinose tome da se razjasne neki ciljevi e, koji nisu u nadležnosti komisije. Nitko drugi se ne javlja za riječ vezano uz pitanje pravne osnove. Ja također sam sklon ići u smjeru toga da zadržimo stav pravne službe. Dakle, do 27.11. ćemo o tome glasovati. Oprostite, 14. 14. studena ćemo glasovati o, o ovom pitanju. A na plenarnoj sjednici u prosincu. Zahvaljujem svima i sada bih pozvao našeg gosta. begrüße ganz herzlich den Gesundheits Srdačno pozdravljam ministra zdravstva, počasnog predsjednika i mog osobnog prijatelja. E, drago mi je da je u uvodnom govoru spomenuto da postoji uska suradnja s Europskim parlamentom i Andri Kuatis je e, će sada dobiti riječ. U ime predsjedništva je ovdje. Ne želim više e, odugovlačiti. Želim vam odmah dati riječ i želim pružiti mogućnost kolegama da vam postave pitanja. Izvolite, imate riječ gospodine ministre. Hvala lijepa, Matijas. Poštovani predsjedniče odbora, poštovani uvaženi kolege zastupnici, e, velika mi je čast danas e, što sam ponovno ovdje s vama i što vam mogu iznijeti jedno izvješće o e, predsjedanju Litve na području medicine. Ciljevi našeg predsjedništva se mogu ostvariti u uskoj suradnji sa Europskim parlamentom i uzimajući e, u obzir pozitivnu i dinamičan duh e, koji je e, vladao i posljednja dva mjeseca. Posebice na kraju ovog saziva Litva odaje priznanje značenju uključivanja Europskog parlamenta. Stoga bih sada želio još jednom vam objasniti u čemu smo uspjeli što moramo još napraviti i što smo mogli napraviti bolje. Nastavit ću na engleskom jeziku. Dopustite mi da naglasim da danas nisam ovdje samo da odgovorim na vaša pitanja, već i da saslušam vaše stavove, vaše ideje, vaše perspektive. E, dijalog s vama je nama vrlo važan, uzimajući u obzir složenu prirodu pitanja koje moramo zajednički riješiti. Kao što znate, jako bitna nam je tema održivog i odgovornog zdravstvenog sustava. U radnim skupinama se o tome razgovaralo i očekujemo da e, se usvoji ova tema u prosincu, e, posebice u kontekstu Europe 20, e, strategija za Europu 2020 i europskog semestra, e, čimbenici uspjeha za učinkovitu uporabu strukturnih, strukturnih fondova za ulaganja u zdravstvu, učinkovita uporaba lijekova, modeli integrirane skrbi i bolje upravljanje bolnicama, mjerenje i praćenje učinkovitosti ulaganja u zdravstvo. Međutim, suvremeni zdravstveni sustav se ne može ograničiti samo na ove aspekte. Održivost zdravstvenih sustava ovisi o mnogim međusobno povezanim čimbenicima i ne smijemo ih ignorirati. Od ključne važnosti spoznati da zdravstveni sektor ne može biti jed, ne može samo E, stvarati troškove bez ikakve dodatne vrijednosti, već mora biti priznati doprinositelj ekonomskom e, rastu, produktivnosti, smanjivanju siromaštva, povećanju zapošljavanja i sveukupnom tržnom natjecanju. Smanjivanje nejednakosti je ključno za održivost zdravstvenih sustava. Želimo podsjetiti na važnost zdravstva i načela solidarnosti e, u, svim, uključivanje svih sektora i uske suradnje na svim razinama, to su ključni čimbenici u e, suvremenim zdravstvenim sustavima. Ove ideje su razmatrane na mnogim forumima e, i također e, u suradnji sa vijećem i uvaženi kolege zastupnici. Dopustite mi da vam sada predstavim rezultate vezane uz najbitnije zakonodavne prijedloge. Najprije ću vam čestitati na izvrsnom radu vezano uz e, direktivu o, duh, o duhanu i izvjestiteljici Lindy McEvan koja je započela trijalog. E, litavsko predsjedništvo je pozdravilo glasovanje Europskog parlamenta koje je dokazalo da su, da su ciljevi e, oba zakonodavca jednaki i da se amandmani parlamenta e, kao i pristup vijeća kreću u istom smjeru. Mi smo predani cilju da se zaključe pregovori vezani uz prvo čitanje s Europskim parlamentom do kraja 2013. što bi omogućilo da se e, direktiva o duhanskim proizvodima službeno usvoji prije izbora za Europski parlament. Slažem se s argumentom kojeg je iznio parlament da je ova direktiva vrlo bitna i da e, ona provodi okvirnu konvenciju o nadzoru e, nad duhanom svjetske zdravstvene organizacije. Europska unija e, E, e, kaska za Brazilom, e, Sjedinim američkim državom i Australijom i nekim drugim zemljama i zato je naš zajednički cilj da se izmijeni ta situacija. Postoje neka otvorena pitanja vezana uz elektroničke cigarete, prekograničnu trgovinu, no ne smijemo zaboraviti da je naš glavni cilj da E, mladi ljudi ne započnu pušiti, a da oni koji već puše u manje pušanje ili prestanu s pušenjem. Zato e, računam na e, vašu podršku i zajednički sporazum. Ne bismo smjeli da naš plemeniti cilj žrtvovati tehničkim pojedinostima ako je kompromis moguć. Kliničko ispitivanja farmaceutske industrije. Ovaj zakonodavni akt je posebice važan kako bismo razvili nove medicinske proizvode i bolje koristili postojeće medicinske proizvode koji, koji pogoduju europskim pacijentima kako bismo ojačali tržišno natjecanje europske farmaceutske industrije potičući istraživanje i inovacije. Mi svi e, uviđamo da je vrlo bitno olakšati provođenje kliničkih ispitivanja u Europi ako želimo omogućiti europskim građanima pristup boljim farmaceutskim proizvodima i zadržati snažnu farmaceutsku industriju koja generira radna mjesta e, sa visokim kvalifikacijama. Uredba o kliničkim ispitivanjima ispunjava ovaj cilj obzirom da je e, njena zadaća poticanje kliničkih ispativanja u Europskoj uniji smanjujući administrativno opterećenje. Predsjedništvo je e, primilo mandat Korepera 30. listopada, a pregovori sa Europskim parlamentom će započeti 6. studenog. E, uravnoteženi pristup je potreban kako bismo ostvarili sporazum vezano uz ovu uredbu. Ne bismo smjeli utrošiti previše vremena na tehnička pitanja, već se moramo fokusirati na to da se ovaj zakonski akt usvoji pravovremeno. Litansko predsjedništvo će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se ostvario dogovor sa vezano uz ovaj prijedlog sa većinom državnih članicama i Europski parlament iskazuje svoju pripravnost da radi na brzom usvajanju ovog jako važnog zakonodavnog akta. Dopustite mi da naglasim još jednom da je ova uredba od najveće važnosti za pacijente, akademsku zajednicu i industriju. Posebno sam zahvalan e, e, izvjestiteljici Glenis Wilmot i njenom timu e, na E, na njihovom radu, na pripremi pozicije Europskog parlamenta i želimo i dalje surađivati s njima još uže kako bismo e, ostvarili e, dogovor vezano uz ovaj jako važan zakonodavni akt. Na posljedku bih želio reći da Litavsko predsjedništvo je naporno radilo kako bi ispunilo očekivanja Europskog parlamenta i Europske komisije. Drago nam je što možemo ustvrditi da smo mnogo napretka ostvarili u vrlo kratkom vremenu tijekom razmatranja od strane strane vijeća. Sada bih pozvao sve dionike da i dalje nastave sa konstruktivnom suradnjom. Ovo je važan zakonodavni akt i nadamo se da ćemo se oko njega usuglasiti tijekom litarskog predsjedanja. Medicinski proizvodi. Predsjedništvo je također predano maksimalnom napretku vezano uz dva prijedloga za uredbe o medicinskim proizvodima i diagnostičkim medicinskim proizvodima in vitro. E, ovaj prijedlog uvodi važne promjene u e, trenutni režim za odobravanje medicinskih proizvoda. E, Države članice moraju pomno razmotriti sve učinke na postojeći sustav. To znači da mnogo tehničkih pitanja je regulirano na nacionalnoj razini, a sada e, u okviru e, ove dvije direktive se znači to treba usuglasiti na razini Europske unije. To znači e, duže rasprave o novom sustavu nadzora nad medicinskim proizvodima koji će ustrojiti ove dvije uredbe. Litavsko predsjedništvo želi zaključiti čitavu prvo čitanje, e, utvrditi probleme e, i možda e, donijeti neka rješenja. možda bismo trebali iznijeti neke nove ideje za dalje napredak. Želio bih zahvaliti izvjestiteljici Dagmar Roth-Berend, također E, izvjestitelju doktoru e, Peteru Lizu e, za prijedlog in vitro na njihovoj podršci i aktivnom gledištu. Mi ćemo i dalje nastojati ostvariti napredak vezano uz ove bitne pravne akte. Farmakovigilanci pristojbe za farmakovigilanciju. Ova uredba je također vrlo bitna za praktičnu provedbu zakonodavstva i financiranje e, novih aktivnosti farmakovigilancije koje obavlja EMEA i Nacionalne agencije za medicinske proizvode. Nadamo se zaključiti ove pregovore uskoro i započeti trijalog sa parlamentom. Računamo na vašu podršku, uvaženi kolege, obzirom da ovaj pravni akt bi trebao e, omogućiti bolju primjenu farmako vigilancije. Mi ćemo usko surađivati sa izvjestiteljicom Lindom Evan kako bismo ostvarili sporazum što je moguće prije. E, također, zdravstvo je vrlo bitno i u novoj perspektivi, financijskoj perspektivi e, za e, program rasta. E, mi namjeravamo intenzivno raditi na preostalim pitanjima e, u suradnji sa Europskim parlamentom i Europskom komisijom kako bismo dobili taj program. Rasprave uključuju takozvanu direktivu o transparentnosti koja uključuje sustav e, refundiranja za lijekove i formiranje cijena. Nadamo se organizirati još jedan sastanak radne skupine po ovom pitanju, no to ovisi o pripremnosti drugih država članica e, na sklapanje kompromisnog prijedloga. To sada nije slučaj. Uvaženi kolege zastupnici, dopustite mi ukratko da vas izvijestim o e, preostalim događajima našeg e, programa predsjedanja. Srdačno vas pozivam da u njima sudjelujete. E, događaj predsjedništva. Želimo naznačiti važnost problema mentalnih bolesti, obzirom da svaki četvrti evropljanin od njih boluje i zato predsjedništvo organizira e, konferenciju o mentalnom zdravlju na visokoj razini 10. i 11. listopada u Vilniusu 2016. godine. E, ove važne teme e, i njihove socijalne reperkusije se raspravljaju i moraju se donijeti odgovarajuća rješenja. Također, zdravstveni forum održivih zdravstvenih sustavi za održivi razvoj će se organizirati u Vilniusu 19. i 20. studenog gdje će se razgovarati o učinkovitosti i održivosti zdravstvenih sustava. Uvaženi kolege zastupci, zahvaljujem vam na vašoj pozornosti. Pozdravljam što ste mi dali ovu mogućnost da vas izvijestimo napretku litavskog predsjedanja vezano uz područje zdravstva i spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Radujem se nastavku konstruktivne suradnje e, sa Europskim parlamentom, a posebice sa ovim odborom u pozitivnom radnom okruženju. Također e, se radujem da ćemo omogućiti e, usvajanje učinkovitih politika na području zdravstva i sada ako se slažete ja bih odgovorio na vaša pitanja. Naravno slažemo se. Hvala vam na vašoj prezentaciji i na dobrom njemačkom. Hvala. Započinjemo dakle sa prvim krugom pitanja. Gospođa Franca Croseta, nakon toga gospođa Rebeka Teller i, dan, i onda e, Fio Poli. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavajući kao izvjestiteljica o programu za zdravlje. Već godinu dana čekamo da se to zaključi u trijalogu koji je predviđen u srijedu zajedno s kolegama izvjestiteljima u Sijeni. Ja se slažem s vama da je taj zdravstveni program od ključne važnosti i bitno je da možemo doći do nekakvog zaključka vezano uz ovu temu. Preostala pitanja su proračunska sredstva, razina sufinanciranja zajedničkih aktivnosti i delegirani akti. Rekla sam da se nadam da ćemo postići sporazum u srijedu. Europska komisija izvijestila parlament da su proračunska sredstva za taj program očuvana. Za nas je to bio osnovni preduvjet kako bismo uopće prihvatili da se zaključi taj zdravstveni program. Ukupni iznos proračunskih sredstava iznosi 449 milijuna za razdoblje 2014. do 2020. godine. Dakle, postoji povećanje od nekakvih 300 milijuna u odnosu na početni iznos Europske komisije. Mislim da je dobro da smo dobili e, to povećanje od 400 tisuća eura. Što se tiče sufinanciranja i delegiranih akata, tu imamo još neka tehnička pitanja koja nisu riješena, dakle moramo za njih pronaći rješenje. E, htjela bih vam reći, gospodine ministre, da zdravlje ne bi trebala biti e, varijabla za korekciju u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira i računom na litavsko predsjedništvo da nam pomogne da uistinu zaključimo ovaj predmet u srijedu i da se pronađu rješenja za ova tehnička pitanja koja sam spomenula. Hvala. Hvala Dagmar. Hvala gospodine predsjedniče i gospodine ministre, hvala vam lijepa na ovim uvodnim riječima i na tome što ste održali obećanje da ćete se vratiti. Doista cijenim vaše nastojanje da doista promijenite stvari. Znamo da je to doista teško i svi smo toga svjesni. Pozorno sam vas slušala i kada je riječ o medicinskim uređajima rekli ste da biste htjeli ostvariti najveći mogući napredak. Možete li nam objasniti podrobnije što to znači najveći mogući napredak? Parlament je u svojem mišljenju o prvom čitanju na prvom krugu u plenarnoj prije dva tjedna odlučio da teoretski možemo već započeti prve trialoge, ali još smo daleko od toga. Slažete li se sa mnom da možda trebamo malo ubrzati korak ako želimo doista razraditi ova dva zakonska akta, dakle onaj za koje je nadležan kolega Liza i onaj za koji sam ja nadležna. Možda trebamo malo veći pritisak izvršiti na zemlje članice kako bi se složile da trebamo se obratiti izravno koreperu i da trebamo pregovarati na političkoj razini. Pažljivo sam vas slušala i zamijetila sam da je ambiciozan napredak po pitanju naknada. Nismo imali niti prvo raspravu o tome u odboru. I zašto? Pitam se. Imam takav čudan osjećaj kada vidim s jedne strane da u vezi s medicinskim uređajima napredujemo vrlo sporo u zemljama članicama, a s druge strane kada je riječ o naknadama gdje zemlje članice očekuju da će primiti velika sredstva u nacionalnim tijelima, da se sada nastoji ubrzati korak. Znam da je ovo pitanje koje je u pogrešnoj osobi i ispričavam se zbog toga, znam da iskreno želite napredovati po ovom pitanju, ali za mene, gospodina Liza i kolege u parlamentu, to nije dovoljno. Možete li možda utjecati malo više na kolege u radnoj skupini i možda mm, nastojati uključiti više veleposlanike u Koreper, inače ćemo izgubiti ovaj predmet. Hvala lijepo Rebeka Taylor, nakon toga Sofio Mi. Uh, thank you, minister. Hvala gospodine predsjedniče, hvala ministre. Ja imam nekoliko pitanja. Kao prvo želim vam čestitati na dogovorenom zajedničkom stavu u uredbi o kliničkim ispitivanjima. To svakako nije bilo lako. Imam dva pitanja u vezi s time. Prvo se odnosi na vremenski kalendar, zato jer mislim da će sada stav vijeća produžiti to vrijeme na dosruk od onoga što imaju SAD i Australija, a jedan razlog ažuriranja ovih propisa je da se poveća konkurentnost u našim kliničkim ispitivanjima. I mm, Htjela bih čuti vaše mišljenje o tome postoji li mogućnost da se možda malo više približite samo parlamenta Sada eh, raspravljamo o razlici između 64 i 99, a to je doista velika razlika. Također, kada je riječ o kliničkim ispitivanjima, može li predsjedništvo objasniti želi li vijeće zadržati mm, neinvazivna ispitivanja i hoće li se zadržati iste etikete da već dopušnim lijekovima? Drugo pitanje se odnosi na direktivu o duhanskim proizvodima gdje ćemo da je ostvaren rekordni napredak, no možete li možda malo detaljnije pojasniti pitanje elektroničkih cigareta i proizvoda sa određenim sadržajem nikotina, zato jer su tu različite pozicije, odnosno stavovi parlamenta i vijeća. Hvala lijepo, gospođa Celer. Sophie Sofi Okoni, a nakon toga kolegica Ana Kondois. Um, thank you. Um, Hvala gospodine predsjedavajući. Thank you. Um... Hvala lijepa. Biću vrlo kratka. Tri napomene. Prva se odnosi na direktivu o duhanskim proizvodima. Ja nisam izravno radila na tome, ali neposredno e, radim na tome da raspravljam sa predstavnicima zemalja članica koje su u potpunosti odbacile direktivu koja se odnosi na konzumaciju duhanskih proizvoda i htjela bih da se propisno provede ovo zakonodavstvo kojim raspolažemo, zato je neke zemlje članice to ne čine. Kada je riječ e, o nagradama koje su spomenuli, upravo smo započeli na tome raditi kao što je Dagmar spomenula, ali imamo tri različita stava, odnosno stav vijeća, parlamenta i komisije. Čini se da je parlament krenuo u trećem smjeru, tako da mislim da tu imamo problem za koji ne znam kako ćemo riješiti. I posljednja napomena je sljedeća. Izvješće je izrađeno, odnosno ja sam ga izradila prije nekoliko mjeseci o matičnim stanicama i htjela bih e, pitati je li to u nekim točkama na dnevnom redu vijeća. Hvala i sada tek Sofio Koni. Ispričavam se, previdio sam vas. Mea culpa. Pardon, monsieur le président. Ja vam opraštam, gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, Hvala što ste došli na današnji sastanak. Imam dva kratka pitanja. Prvo se tiče cigareta i direktive o duhanskim proizvodima, dakle riječ je o elektroničkoj cigareti. Tijekom putovanja sam e, imala priliku snimiti fotografije trgovina u kojima se prodaju elektroničke cigarete. Oni reklamiraju taj proizvod, navodi se da ne predstavljaju opasnost za zdravlje nego da je to nešto što promiče zdravlje i dobrobit. Bitno je da to uredimo, da dakle uredimo to područje posebno kada je riječ o stavljanju na tržište elektroničke cigarete. Zanima me što mislite o tome, posebno imajući u vidu pregovore koji su u tijeku. Imam još jedno pitanje koje nije aktualno ovdje u Europskom parlamentu, ali se o tome govori u nekim državama članicama. Riječ je o energetskim napicima, kao što je Red Bull. Dakle, to su napici koje konzumiraju mladi, popularni su među mladima u velikom broju država članica Riječ je o napicima koji utječu na zdravlje kao i duhanski proizvodi, alkohol ili droge. Istovremeno e, oni nisu zakonski uređeni, dakle njihova uporaba nije propisana. U Francuskoj imamo porez na tu vrstu napitaka kako bi oni bili skuplji. Na taj način bi se mlade trebalo odvratiti od njihove konzumacije. Što vi mislite o tome jer to su problemi koji se sutra mogu pojaviti kao stvarni problemi u području javnog zdravstva i bilo bi dobro da parlament i komisija već sada imaju unaprijed neku, neki stav o tome. E sada ćemo opet dati priliku ministru da odgovori na pitanja koja su mu prvo postavljena. Izvolite. Norėčiau pradėti nuo smo klausimo dėl sveikatos program Vezano uz prvo pitanje, dakle pristupi programa zdravstva 6. studenog, nadamo se da ćemo konačno riješiti ovo pitanje u smislu financiranja, proračuna, zajedničkih mjera i u smislu sufinanciranja, stopa sufinanciranja. Osobno smatram da ovih 400 e, e, tisuća, 449 milijuna za razdoblje od 2014. do 2020. godine neće biti dostatno, ali to je moje osobno mišljenje. No, očito moramo se time, se time složiti, jer to su kompromisi na koje moramo biti spremni u svakom trenutku. Svi preostali tehnički detalji, tehnička pitanja se mora riješiti provedbenim aktima, sekundarnim zakonodavstvom i na taj način se treba ostvariti, se treba ostvariti napredak. Ja predstavljam jednu državu koja je siromašnija od prosjeka i koja jako dobro razumije da i u vremenima gospodarske krize se ne smije štedjeti na štetu zdravstvenog sustava. Želio bih se zahvaliti kolegici e, Dagmar na njenom pitanju. Mi smo se sastali s vama, već smo o mnogim aspektima bilateralno razgovarali, a u području medicinskih proizvoda nismo ostvarili željeni napredak ako započnemo od irskog predsjedanja do našeg predsjedanja, kada razmotrimo, svrnemo se na cijelu situaciju, tada napredak u području, možemo, možemo reći da smo pribilježili napredak na području naknada, ali kada govorimo o pacijentima, tu postoje različiti argumenti koje moramo otvoreno razmotriti. Oni su vezani uz činjenicu da uredba kao pravni akt sadrži mnogo tehničkih pojedinosti koji, e, pojedinosti koje su obvezujuće i to su zadaće koje ćemo morati prije ili kasnije savladati. Mi možemo iznijeti mnoge ideje, ali istodobno moramo priznati da mnogo više vremena zahtijevaju pojedinosti. Kada smo preuzeli predsjedništvo, razgovarali smo o jednom neformalnom forumu o svim ovim pitanjima i ja sam pitao kolege ministre mogu li iskazati političku volju i političku spremnost tako da se zajednički potrudimo da ostvarimo veći napredak. Ja sam se nekoliko puta sastajao s njima vezano uz pitanje medicinskih proizvoda i pitanje in vitro medicinskih proizvoda. no suglasili se toga da najprije moramo riješiti ključna temeljna pitanja, a tek tada se pozabaviti detaljima. Podrazumijeva se da mi je uvijek bilo rečeno da najprije moramo odrediti prioritete a druge države članice su rekle da moraju uložiti zadršku iz različitih razloga. No, unatoč tome smo pokušali izvršiti pritisak na te države članice. Neprestano smo stupali u kontakt s njima pisanim putem, telefonom i nastojali smo ostvariti napredak. I sada bih želio još jednom nastaviti sa tim pregovorima kako bismo na, kako bismo mogli otići na sastanak korepera ako nešto ne možemo riješiti na razini radne skupine. No, s druge strane, moramo razmisliti kako bismo mogli proći kroz cijeli tekst što je moguće brže kako bismo što je moguće ranije ostvarili napredak. I na razini vijeća možemo otvoriti pitanje vezano uz postojeće, postojeće stavove i poštivanje plana rada i rokova. Ovaj tjedan ćemo ponovno otvoriti ovu raspravu. Ja ću još jednom se obratiti konkretnim državama članicama i sa, sa svih 27 država članica ću telefonski još jednom pokušati razgovarati. Sa, također sa povjerenikom ću razgovarati još jednom i zahvaljujem vam što ste mi dali mogućnost da organiziram dodatne sastanke. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da se pomaknemo prema naprijed. Što se tiče mene osobno, ja ću i dalje ostati maksimalno aktivan. Mogli bismo ostvariti bolji rezultat za vrijeme našeg predsjedanja, za vrijeme predsjedanja Grčke, no predstojećih dva do tri tjedna su od presudne važnosti i učinit ću se što je moje moći da ostvarimo ono što smo e, planirali vezano uz klinička ispitivanja. Gospođa Rebecca Taylor ako se ne varam. Postavili ste pitanje vezano iz klinička ispitivanja i pitali ste u kojim rokovima će se to ostvarivati. Naravno, rokovi su vrlo kratki. moramo postati e, bolji od e, naše konkurencije, prvenstveno Sjedinjenih američkih država. Dakle, cijela Europska unija mora postati privlačnija, atraktivnija, no rokovi ovise o zaštiti pacijenata, odgovarajućoj ekspertizi. Moramo poštivati prava pacijenata u globalnom kontekstu prava pacijenata e, u Europskoj uniji su na jako visokoj razini i zato rokovi moraju biti optimalno određeni. Također ste nas pitali o direktivi za duhanske proizvode i o stavu vijeća o elektroničkim cigaretama. Gospođa Okuni je ponovno postavila to pitanje. Tijekom rasprava sa parlamentom stavovi parlamenta i vijeća su se razišli. Vjerujem sam da ćete nastaviti sa tom raspravom. I ovaj pozitivan popis je veliki izazov u procesu pregovora, a k tome dolazi i činjenica da države članice zastupaju vrlo često različita gledišta. Zato ćemo se mi potruditi da se sklopi kompromis a ja kao netko tko dolazi iz medicinske struke vas uvjeravam da sam zaprimio mnoge stručne informacije koje dokazuju da su elektroničke cigarete štetne po zdravlje, odnosno mogu biti štetne po zdravlje. Te elektroničke cigarete možda izgledaju privlačnije mladima, mogu ih privući, ali ovisnost o elektroničkim cigaretama je mnogo prisutnija no što to mnogi misle. No neke države članice zastupaju različite pristupe i zato moramo pokušati sklopiti kompromis. S jedne strane imamo taj pozitivni popis, a s druge strane elektroničke cigarete. I jasno je da, je da će sljedeći trilog biti vrlo, vrlo bitan. Mi morat ćemo odgovoriti na sva ova pitanja tijekom tog sljedećeg trijaloga. ne više od koje postavio ovo pitanje. Neki tvrde da nam ne treba direktiva o zdravstvu, mislim pritom na direktivu o duhanskim proizvodima, ali potpisali smo okvirnu konvenciju, a nismo ispunili naše zadaće. I sada je došao red da ispunimo te zadaće i ta direktiva je jedan vrlo učinkoviti instrument. A oni koji tvrde da nam uopće ne treba ta direktiva, Mislim da oni ne razumiju o čemu se radi. S jedne strane, duhanska industrija ne bi izvršila tako ogroman pritisak da ta direktiva nije ipak važna vezano uz energetiku. To je jedno vrlo aktualno pitanje. U Litvi su energetski napitci jako, jako rašireni i omiljeni posebice kod mladih. I tu postoji izravna veza sa potrošnjom alkoholnih pića od strane mladih. naravno energetika pića, takozvana aufpuš pića, e, vrlo su usko vezana sa konzumacijom alkoholnih pića. Mislim da u programu rada vašeg odbora stoji i ovo pitanje, jer je ono usko vezano uz pitanje zaštite zdravlja sve to vezano iz česta oboljenja mladih. Dakle, rasprave o ovom pitanju su jako važne. Mislim da su utemeljene. U nekim državama članicama energetska pića, e, konzumacija energetskih pića je ograničena. U svakom slučaju ona mogu predstavljati veliki problem vezano uz matične stanice. Nažalost, tijekom našeg predsjedanja nije posvećeno vrijeme raspravi o ovoj temi u radnim skupinama. Članovi su svjesni važnosti ovog problema u medicinskom smislu postoje različiti ta problematična područja kada se pristupa ovom problemu. Postoje mnoga pitanja na koja još nismo pronašli odgovor. Ali tijekom našeg predsjedanja mi se jesmo pozabavili ovim pitanjem, no nažalost e, to pitanje nije bilo dio prioriteta našeg predsjedanja. Samo na razini na stručnoj razini smo se pozabavili tim pitanjem. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Hvala. Hvala lijepa, gospodine ministre. Vrlo opširno ste odgovorili na pitanja i nadam se da vaša najava da ćete lobirati na razini vijeća stoji. Obzirom da imamo jako malo vremena na raspolaganju, približavamo se kraju našeg mandata, naš ovog saziva. Sve što ne zaključimo će biti prekinuto, a za to bi bila šteta jer smo se potrudili oko mnogih pitanja. mnogo, mnogo programa koji su u tijeku bi mogli jako ako koristiti europskim građanima i zato vam srdečno zahvaljujem e, što ste danas došli još jednom na sastanak našeg odbora i, i dalje vam želim mnogo uspjeha. Hvala lijepa. damit Ovime možemo zaključiti današnji sastanak. Sutra ćemo nastaviti ujutro sa glasovanjem u 10 sati. U 10 sati nastavljamo. Molimo vas da ponesete vaše glasačke kartice i sada ću osobno pozdraviti gospodina Kastena koji je danas ovdje. Naš e, to je novi član našeg odbora. Srdačno dobrodošli. U Strasburu smo ga već predstavili. Dakle, u 10 sati nastavljamo sutra sa glasačkim karticama. Hvala vam lijepo. Uživajte u ostatku večeri.